Jeśli Państwo pozwolą, to rozpoczniemy. Dragi kolege i kolegice, opet ćemo početi. E, e imamo sada glasanja početi. E, točka 9 dnevnog reda za danas, e, lijekovi. E, E, izvjestitelj vodećeg odbora i gospođa e, Martin Paul Paulsen. E, budući je ta tema jako važna, imali smo i dobili smo 460 amandmana. Amandmani izvjestitelja Izvjestiteljica je na tome intenzivno radila zajedno sa e, svim klubovima. I e, odredila je teme koje zahtijevaju posebnu pažnju unutarnje tržište, subsidijarnost, e, profilaksa i metafilaksa, okoliš, zaštitni rokovi, E, postupak banke podataka i na osnovu ovih tema imamo 20 e, kompromisnih amandmana o kojima ćemo danas e, glasati. Gospođa Palcen ima riječ, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Sve što bih ja zapravo željela jest samo skrenuti pozornost na nekoliko stvari. Nema nikakve sumnje da se radi o mišljenju kojim odbor za poljoprivredu e, gospođi Grostet daje na znanje svoje stajalište, dakle u odboru za zaštitu okoliša i imamo čitav niz kompromisa i uglavnom smo se tijekom razgovora o kompromisima nastojali rukovoditi stajalištem poljoprivrednika. I u velikoj mjeri smo naglasak stavljali na dostupnost, efikasnost, dakle djelotvornost lijekova koji su dostupni e, po povoljnim cijenama, dakle pristupačnim troškovima. Jedan važan kompromis jest e, vezan uz to da će pojedinačne države članice moći nastaviti sa vlastitim načinom propisivanja lijekova i stavljanja lijekova u promet. Ali uspostavit će se određena ograničenja vezana uz opće pravilo. A način na koji će se s receptima postupati zapravo bi trebao biti e, jedinstven u smislu da je veterinar osoba koja izdaje recept. To bi trebalo biti apsolutno točno za cjelokupno jedinstveno tržište. E, nastali smo se dakle rukovoditi onime što poljoprivrednici žele u smislu dostupnosti i pristupačnosti lijekova. Nastojali smo zapravo e, poraditi djelomično i na proizvodnoj strani, iako ne u tolikoj mjeri kao na nekim drugim temama. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni. E, imali smo izvrsnu, e, zaista vrlo konstruktivnu suradnju tijekom rada na mišljenju. Hvala vam lijepa. E, hvala lijepa gospođo izvjestiteljice. sada počinjemo sa glasovanjem. Svi imate svoje glasačke kartice kompromisne amandmane, o njima ćemo glasati elektronski. Neki amandmani su povučeni, do njih ćemo doći, e, za to ćemo onda reći. Kompromis 1, otvaram glasanje. Kompromis 1, elektronski molim. Elektronski molim kompromis 1. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Možda ćete moći naći neko drugo mjesto. E, a, amandman 97 za usvojeno. Od 98 za hvala protiv odvija se 99 za hvala us, usvaja se 100 za hvala usvaja se Amandman na 101. Imamo li tu problem? Gospodine predsjedatelju, možete li molim vas također tražiti da ljudi glasuju i protiv i da su suzdržani. To dode transparentnosti. Znam da se uvijek želimo požuriti, ali ja bih željela da vi e, svaki puta kažete, odnosno postavite pitanje tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, kako bismo točno imali pregled kakvo je stanje. E, Ako to želite, dame i gospodo, onda ćemo to tako i napraviti. Mm, ja vidim gotovo sve vas e, s ovog mjesta i onda znam rezultat. Pa sam htio malo ubrzati postupak. Gospodine Tarabela, ja sam želio predložiti gospodine predsjedatelju, e, budući da ste vi e, pristojni, uvijek kažete je, hvala nakon glasovanja, ali možda bismo mogli skratiti tako da jednostavno ne budete toliko pristojni, da e, ne kažete hvala, nego da umjesto toga govorite za protiv suzdržani. Evo, možete izostaviti hvala, jako ste puni poštovanja, ali nije potrebno. Hvala vam na tome, dženkujem. Zahvaljujem evo na ovom prijedlogu. Ja, ja sam evo niste iskoristili priliku da kažem hvala. Dakle, želite da e, pitam za protiv suzdržani, ali neću reći hvala. Amandman 5 e, za, protiv, suzdržani usvojeno. 104 za, protiv, suzdržani usvojeno. 102 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 105 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman elektronički ćemo glasati. Drugi kompromisni amandman, otvaram glasanje. Ne, oprostite, oprostite. Imamo još 106, 106, amandman 106 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada kompromis 2. Otvaram glasanje, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Prelazimo sada na amandman 112 za za, protiv, suzdržani, odbijeno. 113. Provjerit ćemo 112. Provjeravamo 112. Zatvoreno glasanje. Usvojeno. E, gledao um, gospodine Danstan, niste glasali o svom amandmanu, niste digli ruku. 113. E, Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Elektronički glasujemo. Otvaram glasanjem. Zatvaram glasanje Usvaja se. I sada broj sedam za. Tko je za sedam? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 115 za. Protiv? Suzdrži, usvaja se. Osam za. Protiv? Suzdržani? usvaja se 116 za protiv suzdržani usvaja se broj 9 za protiv suzdržani usvaja se 117 za protiv suzdržani usvaja se kompromisni E, kompromisni amandman četiri. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Kompromis četiri. Zatvaram glasanje. Idem na broj 11. Za. Protiv. Provjerit ćemo broj 11. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Kompromis 5. Otvaram glasanje. Otvaram. Kompromis 5. Zatvaram glasanje. usvojeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjeravamo. 124 e, i 20. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13 i 125 identični su za protiv suzdržani usvaja se 127 za protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 128 za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 130 za, gospodin Agnjo ima riječ. Ispričavam se što ozadržavam stvari, ali ne znam je li to zbog mojih slušalica ali jedva vas čujem, e, odnosno jedva čujem englesku kabinu, engleski prijevod. Imate li vi isti problem? Jer pojačao sam do kraja. Mogu li prevoditelji, molim vas, govoriti glasnije? Molimo englesku kabinu za pomoć. Dakle, ponavljam. Dziękujemy panu posłowi. E, hvala gospodinu Tarabeli. E, I, vi ste čovjek velika srca. Tko je za 130? 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani usvaja se 135 za oprostite 136 136 protiv provjerit ćemo ga 136 elektroničko glasanje otvoreno glasanje Zatvaram glasanje. E, Odvija se jednim glasom. 138 za, protiv, suzdržani usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani usvaja se. 140 za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 141 za, protiv, suzdržani, e, provjerit ćemo 141. Izgleda da je usvojeno. Otvaram glasanje 141. Hvala. Zatvaram glasanje. Odbija se sa dva glasa. 142 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 143 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 144 za. Protiv odbija se. Provjerit ćemo 144, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se tri glasa. 100 146 za, 146 za, protiv, provjerit ćemo 146, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 147 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, Protiv? Provjerit ćemo 151. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se e, dva glasa. 152 za. Protiv? suzdržani, odbija se. 153 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 154 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 159 za, oprostite, oprostite, 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto pedeset devet za, protiv, suzdržani, odbija se. Sto šezdeset za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto šezdeset jedan za, protiv, Sudržani. Uzvaja se. 162 za. Protiv. Suzdržani. Uzvaja se. 163 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 6. Otvaram glasanje. Kompromis 6. Zatvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Us, usvaja se. To jest za popravko 165 za. Ne, ispričavam se, 168 za, protiv, suzdržani, prihvaća, usvaja se 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, odbija se. 174. Ne. Kompromisni amandman 7. Otvaram glasovanje. Kompromisni Madman 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. sto četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 da, protiv, suzdržani, odbija se. 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, suzdržani, odbija se. 198 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 190 za, protiv, usvaja se. 191 za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 za,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 198. Zajedno sa 199 za, protiv, suzdržani, odbija se. 201 i 202 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 203 i 204 za, protiv, suzdržani, odbija se. 206 i 207 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 8. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu 8. O zatvoreno glasovanje. A sada 221 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromisni amandman je usvojen. A sada 237 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 10, otvaram glasovanje. Kompromis 10. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 281 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se. 247 za, protiv, suzdržani, odbija se. 249 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvijesto... 253 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 255 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 256 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 257 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 258 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvjesto za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvjesto za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 277 za, protiv, suzdržani usvaja se.

286 za protiv suzdržani odbija se 287 sedam preispitat ćemo 286 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje Odbija se. Dvijesto osamdeset sedam za, protiv, su, odbija se. dvjesto osamdeset devet za, protiv, preispitat ćemo, e, provjerit ćemo 289 elektronički. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 290. Za. Protiv. Odbija se.

Odbija se. 301 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 305 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 306 za. Protiv suzdržani, usvaja se 207, 307 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 13, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. A sada 311 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tristo trinaest. Tristo sedamnaest za. protiv. Provjerit ćemo 317. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Moramo još glasovati o 313. Ko je za? Vraćamo se na 313. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 318. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 319 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 320 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 321 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 322 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 323 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 324 za, protiv, suzdržani, odbija se. 326 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 327 za, protiv, suzdržani, odbija se. 328 za, protiv, suzdržani, odbija se. 329 za. Ne, ne trebamo o tome. 329 za, protiv, odbija se. 330 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Usvaja se. Tristo trideset jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tristo trideset dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. 333 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 334 za, protiv, suzdržani, odbija se. 335 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 336 za, protiv, suzdržani, odbija se. 337 za, protiv, suzdržani, odbija se. 338 za, protiv, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 339 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 340 za, protiv, suzdržani, odvija se. 341 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 342 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 343 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 344 za, protiv, suzdržani, odbija se 345 za, protiv, suzdržani, odbija se 346 za, protiv, suzdržani, odbija se 347 za, protiv, suzdržani, odbija se 348 za, protiv, suzdržani, odbija se 349 za, protiv, suzdržani, odbija se. 350 za, protiv, suzdržani, odbija se. 351 za, protiv, suzdržani, odbija se. 352 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 353 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 354 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 355 za, protiv, suzdržani, odbija se. 356 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman 15. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Idemo na 366. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, kompromisni amandman 16. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 380. 383. Tko je za? Suzdržani usvaja se. 358. i 358 za, protiv, suzdržani usvaja se. 31 jedan e, za, protiv e, suzdržani usvaja se 32 protiv usvaja se a, sada u bloku 386 e, do 393 e, za protiv suzdržani odbija se 394 za protiv suzdržani odbija se 395 za, protiv, suzdržani, odbija se 396 za, protiv, suzdržani, odvija e, odbija se 397 za, protiv, e, usvaja se 398 za, protiv, suzdržani, usvaja se 399 za protiv suzdržani usvaja se 400 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 17 otvaram elektroničko glasanje zatvaram ga E, usvaja se 402 e, tko je za 402 za protiv suzdržani usvaja se 425 za protiv suzdržani usvaja se 400 26 za protiv suzdržani usvaja se 429 za protiv suzdržani usvaja se 430 za protiv suzdržani usvaja se 435 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 436 za, protiv, suzdržani, odbija se. 437 za, protiv, suzdržani, odbija se.

Protiv? Suzdržani? Usvaja se 445 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se 446 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se 447 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se 448 za protiv, suzdržani, odbija se. 449 za, protiv, suzdržani, odbija se. 450 za, protiv, suzdržani, odbija se. 451 za, protiv, suzdržani, odbija se. 452 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 53. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 33. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 450. Za. 450 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 455 za protiv suzdržani usvaja se 460 za protiv suzdržani usvaja se zatim preambula e, uvodna izjava 34 odbija se 35 za protiv odbija se e, a, amandman 36 za protiv suzdržani usvaja se e, 39 i 40 zajedno za protiv suzdržani e, usvaja se 41 za protiv suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, izvjestitelj nije glasao, e, e, podnositelj na 40 za, protiv, suzdržani, odbija se 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se 45 za,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 suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18, otvaram glasanje. Kompromis 18. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo sada na 69. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, Provjerit ćemo. 73. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvaja se. E, čestitam. 64 četiri za. Protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 19. Otvaram glasanje. Kompromis 19. A, a tako. E, usvojeno je to. Kompromis 19 je usvojen. Jer je kompromis broj 1 usvojen. Nemamo mikro. E, prijevod se opet e, promijenio i ne čujemo. Možda moji, moje slušalice nisu dobre. Vi čujete to u kabini, ali ja to ne čujem ovdje. U slušalicama se ne čuje. Evo, prije dvije sekunde se e, promijenio prevoditelj, a, a jačina glasnoća je se spustila za pet decibela. E, predsjedniče, e, e, drago mi je da gospodin Flanagan čuje jednako loše čuje kao i ja. imamo tu problem sa muškim prevoditeljem jer njegov glas nekako nestaje. Ali na njegovu nesreću neki od nas ovdje nemamo jako dobar sluh. E, hvala. E, I ja se tome pridružujem. I ja sam u istim godinama. 75 Ko je za e, tko je protiv a 77 odbijeno 77 78 za protiv suzdržani odbijeno kompromis 20 otvaram glasanje kompromis 20 zatvaram glasanje 82 za. Tko je za? 82 protiv. Suzdržani. Usvaja se 83 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 84 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 85 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani odbija se 93 za protiv suzdržani odbija se 94 za protiv suzdržani odbija se 96 za protiv suzdržani odbija se a sada ćemo glasati o nacrtu mišljenja sa amandmanima. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici. E, želi li izvjestiteljica nešto reći? Izvolite. Czy ktoś chce uzupełnić zapasy wody? Da li netko želi e, e, si donijeti vodu? Ako ne, onda idemo dalje na sljedeću točku, a to je izmjene uredbe e, EZ 726 i tako dalje e, o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova. E, gospodin Polčak je izvjestitelj i daje mu odmah riječ. Ovi su e, dokumenti usko povezani, ali će nam sada nešto reći izvjestitelj. Imate riječ, izvolite. Možete nas pripremiti za glasanje. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih želio čestitati gospođi Polsen zato što je ovo izvješće samo tehničko pitanje. Mislim da je ono čime se ona bavila bilo glavno pitanje i sada možemo odmah prijeći na glasovanje. Hvala. Rozpoczynamy głosowanie. E, e, Počinjemo s glasanjem. Amandman 11 i 17 identični su za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 1. Otvaram glasanje. Kompromis 1. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, se, oprostite, nisam dobro gledao. E, otvaram elektroničko glasanje. Broj 23. Broj 23, još jednom. E, zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se s jednim glasom većine. 24 za, protiv, odvija se. 25. E, e, moramo provjeti 24. Otvaram glasanje. 24. Zatvaram glasanje. Odvija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Otvaram glasanje. Kompromis 2. Zatvaram glasanje. Kompromis je usvojen. Sada idemo na e, amandman 6. E, 30 i 31 identični su za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani odbija se. Broj devet, za, protiv, suzdržani usvaja se. Tri, e, broj deset, za, protiv, suzdržani usvaja se. E, uvodna izjava 11 protiv suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, provjerit ćemo broj 12, otvaram glasanje. Broj 12. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasamo o cijelom nacrtu mišljenja sa amandmanima. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala lijepa. Usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. Želi li izvjestitelj nešto reći? Izvolite. E, hvala vam. Sve što sam imao za reći e, već e, je rečeno, samo sam zaboravio zahvaliti izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam. To se udam te, bardzo proszę. Gospodine predsjedatelju. E, prilikom sastanka sa uzgajivačima iz Njemačke vezano uz moje izvješće imala sam prilike otkriti da veliki broj da, samo komunikacija vezano uz naše kolege koji govore njemački. Prilikom sastanka s predstavnicima um, udruga uzgajivača iz Njemačke, iznenadila sam se kad sam otkrila da veliki dio amandmana zapravo nije preveden kako treba, i na njemačkom jeziku zapravo piše upravo suprotno od onoga što sam ja navela u prijedlogu e, izvješća. I zato molim da kolege iz Njemačke eventualno uz moju pomoć istaknu one amandmane koji im predstavljaju problem kada o njima budemo razgovarali. Hvala. dziękujemy za uwagę. Myślę, Hvala na ovoj napomeni. Vjerujem da je vrlo važno izbjeći ovakve situacije. Nadovezujući se na dva dokumenta koje smo upravo usvojili i koje smo ocjenjivali za odbor ENVI, ja bih želio reći da u vijeću je e, jako duga rasprava i e, spora rasprava o tim dokumentima, stoga će biti teško poslati ili uputiti te dokumente na e, plenarnu, e, plenarno zasjedanje parlamenta. A sada sljedeća točka, a to je vrlo teško izvješće o ekološkoj i e, proizvodnji i označavanju proizvoda koji su proizvodi ekološke proizvodnje. Izvjestitelj je gospodin Martin Heusling koji e, gdje smo dobili 1300 amandmana. Izvjestitelj je sam napisao brojne amandmane, a odbor Envi je također usvojio stajalište sa 100 amandmana. Vijeće je radilo na tome 16.6. No sada ću zapravo dati riječ gospodinu Hojslingu, našem izvjestitelju. Imate riječ. Hvala vam na mogućnosti da nešto kažem. E, mi smo e, Problem je s ovim raspravama bilo da smo imali vrlo kratke rokove, pa će biti potrebna i treća rasprava na ovu temu. Mi e, smo si ostavili očito dosta posla za preko ljeta. E, imamo e, oko 1500 različitih amandmana koje moramo obraditi preko ljeta. To samo pokazuje da e, ovo izvješće privlači doista velik interes. To su važne odluke koje moramo donijeti i srdečno zahvaljujem kolegama nakon pregleda tih amandmana reći ću da brojni amandmani idu u onom smjeru u kojem sam i ja išao. I mislim da ćemo mi na kraju imati vrlo snažno stajalište. Predsjedništvo vijeća reklo je 18.6. da su oni došli do kompromisa što nije bilo baš jednostavno. Komisija je sada konačno odlučila da će to izvješće koje eh, koje, na koje je postala rezerva šest mjeseci, da se to sad napokon može dalje raditi na tome. Mi ćemo ući sadržajno u brojne točke, kolege podnose i dalje amandmane, i imamo još i poglavlje e, sa e, poduzetničkim skupinama, imamo temu manjih poduzeća koja će biti u boljoj poziciji ako će međusobno surađivati, pa zatim imamo još i pitanje e, sjemena i upotrebi biološkog sjemena za ekološke proizvode i koja je uopće definicija e, sjemena i sjemenog materijala. Velik je broj razlika, no sve te razlike možemo nadići. Što se tiče proizvodnih pravila, postoje različita tumačenja. Mi tu moramo e, nešto poduzeti kako bismo iznašli kompromis. Jedan veliki problem, drage kolegice i kolege, koji stalno imamo u raspravi su takozvana miješana poduzeća. Ja sam sam napisao e, i jedan kompromisni amandman na temu tih miješanih, mješovitih poduzeća poduzeća, no e, ako netko vodi e, poduzeće koje proizvodi ekološke proizvode, e, mora li cijelo ustroj poduzeća mora biti takav da odgovara ekološkim proizvodima u svakom slučaju imamo situaciju da nećemo moći trajno prihvatiti postojanje uopće takvih poduzeća sa mješovitom proizvodnjom. U odboru za okoliš imali smo brojne teme na temu upravljanja okolišem i ja to i podržavam. Smatram da ekološka poduzeća moraju eh, raditi i na području ekološkog eh, menadžmenta E, naravno, kod pitanja e, genske tehnike u poljoprivredi tu se ništa nije promijenilo. Kod uzgoja životinja imamo također jako veliki broj amandmana e, koji je podnio odbor za okoliš, onda i kod zaštite životinja, od lijekova za životinja kojima treba posvetiti veliku pozornost jer se tu moraju dati vrlo detaljni predlozi. Ja ne bih predložio put komisije e, za koja želi da se to riješi kroz delegirane pravne akte, jer bojim se da ćemo kroz to dobiti jednu vrlo nepreglednu situaciju. Evo toliko o tome o čemu se raspravlja u vijeću i u našim raspravama s komisijom. Ono što je dovelo do različitih e, mišljenja jesu da li će postojati granične vrijednosti za pesticide kod ekoloških proizvoda. Moje mišljenje je e, tu E, jednoznačno, znači ekološka poljoprivreda ne znači da u nekom proizvodu nema pesticida, e, već e, da postoje jedan drugačiji pristup i uzgoj životinja i bilja, a postoje određene mogućnosti kontaminacije koju takvi poljoprivrednici nisu uzrokovali i što onda sa eh, odštetama za njih i što je sa obvezama kontrole i tako dalje. To su sve pitanja. Mi moramo na bolji način urediti kontrole, to ne možemo zaobići. Radi se o tome da je bitno osnažiti povjerenje potrošača, a ne oslabiti ga. Čini mi se da tema kontrola općenito bi trebala također imati važno, važno položaj u svemu ovome. E, bitno je da u sustavima kontrola nešto moramo izmijeniti i poboljšati. U prvoj liniji se tu radi o pravilima uvoza na europskom tržištu. Imamo tržište u kojem e, sve više roba dolazi iz trećih država na europsko e, tržište, a imamo različite standarde. Iz toga je potrebno težiti usklađivanju uvjeta kod proizvoda koji se uvoze kako bi izbjegli nepoštenu konkurenciju i osim toga kako ne bismo no ne želimo niti previše e, ograničiti ili opteretiti taj uvoz, ne želimo te uvjete tako definirati da u više uopće ne bude ni bilo uvoza iz trećih zemalja. Dakle, <clears throat> e, moramo raditi na usklađenju pravila u, na europskoj razini, ali i na usklađenju sa uvozom i to je jedna od točaka koje su izuzetno važne, tu moramo doći do zajedničkih rješenja. Ja dijelim mišljenje komisije da mi za ovo brzo rastuće tržište trebamo bolja pravila. Mislim da imamo brojne zajedničke putove kojima možemo ići ako sve to obradimo brzo i ako brzo uđemo u taj trijalog, e, mislim da ovaj sektor svakako treba velik stupanj jasnoće. Bitno je da već za sljedeću godinu zadamo jasna pravila koja će se moći brzo provesti i u tom smislu tražim vašu podršku. Hvala. E, Hvala. Gospodin Jakovčić. O, Wezgiste Jakovčić, Prošu vas. Gospodine predsjedniče, e, dozvolite mi, da se uključim kao šedo u ovu temu i da odmah na početku kažem da mislim da je iznimno važno da sektor o kojemu govorimo koje u brzom rastu zaista na sve moguće načine zaštitimo. Kako proizvođače, tako naravno i potrošače. Jer samo neka mala greška u ovom sektoru može ponovno vratiti nazad i sunovratiti povjerenje potrošača u biološku ili ekološku proizvodnju. U tom kontekstu bih htio i govoriti jer vjerujem da je svima nama itekako važno da što jače zaštitimo proizvođače, ali da kako i potrošače jer sami proizvođači žive od njih. Ono što ja ipak mislim da bi trebalo napraviti za razliku od kolege izvjestitelja je da bi trebalo omogućiti da komisija i svi mi zajedno donesemo ipak jednu čvršću e, e, regulativu, dakle u obliku delegiranog akta Eh, jer <clears throat> mislim da je to važno za budućnost eh, eh, sektora i za ukupnu, ovaj, sigurnost u sektoru. Druga stvar koju mislim da treba svakako pokušati donijeti je utvrditi jednu jedinstvenu graničnu vrijednost za cijelu Europsku uniju. Govorimo naravno o, pesticidima, u reziduima pesticida u proizvodima. Mi moramo imati jednost za cijelu Europsku uniju mada to znam da vijeće odbija i imamo različite e, granične vrijednosti u zemljama članicama, imamo jedan osnovni problem. Imat ćemo zajednički, zajednički e, marketing, jer ćemo imati zajednu, zajedničku etiketu eko, bio ili kako već ko zvao. Ja mislim da je to jako dobar prijedlog, ali mi ćemo isti proizvod sa istom etiketom prodavati pod različitim graničnim vrijednostima. Ja mislim da to nije dobro. E, dakle, da li će granična vrijednost nečega biti jedan 5, 7, 100, nema, nema veze, ali predlažem da bude jedinična, da krenemo sa jednom jediničnom graničnom vrijednostom. Jer ako nećemo isti proizvod prodavati, e, pod istom etiketom prodavati različite proizvode, a to nije dobro za sektor i za povjerenje potrošača u tom sektoru. Što se tiče same kontrole, ja osobno sam sklon da to kao što sektor traži bude jednom godišnje, ali neću biti protiv toga ako se nađe neko rješenje da e, netko oko tri godine za redom radi kvalitetno da onda ne, ne, ne treba baš stalnu kontrolu. I zadnja stvar, mislim da e, imamo već jednu strukturu agencije u Dublinu i mislim da u tom kontekstu nije neophodno ići e, na osnivanje posebne agencije zato što i za mnogo veće sektore u smislu veličine biznisa, nemamo nikakve posebne agencije i u tom kontekstu tu bih, bio, tu bih htio biti oprezan da ne krenemo sa preteškom strukturom. Inače čestitam gospodinu Hojzlungu i radim se daljnjoj suradnji. Pan poseł Andriju Oui, merci. Merci, monsieur le président. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja bih kao prvo želio zahvaliti na odlično određenom poslu našeg izvjestitelja. Kada govorimo o ovoj temi, radi se o vrlo važnoj temi i činjenica jest da eh, ono što govori eh, izvjestitelj u sjeni jest točno. Ja ću vrlo kratko reći nešto o političkim aspektima koji nam se predlažu. Ja, za razliku od onoga što predlaže komisija, smatram, nakon što sam čuo kolege iz struke, da treba zadržati mješovita poljoprivredna gospodarstva i do sada uvesti samo vremenska ograničenja, zato što mislim da je jednostavno prerano da jednostavno ukinemo tu mogućnost mješovitih poljoprivrednih gospodarstava. Što se tiče kontaminacije tla, to je svakako najosjetljiviji element u samoj reformi e, i revidiranju uredbe. Dakle, e, ukoliko postoje neželjene substance u tlu, nema se pravo na certifikat. Meni se to čini legitimnim, ako je naravno poljoprivrednik e, taj koji je odgovoran. Ali što se tiče prijedloga koji je iznesen, meni se čini da u amandmanima zapravo treba uspostaviti i mjere koji će omogućiti da se identificira razlog zbog kojeg je primjerice došlo do kontaminacije tla, jer inače ostajemo samo na razini dogme. I na taj način bismo do 2020. godine imali jednu stvarnu razinu zakonodavstva koja bi nam omogućavala da riješimo problem sa toksičnim substanciju u tlu. Međutim, ako nastavimo ići ubrzano na ovaj način, bojim se da jednostavno nećemo slijediti dinamiku koja je potrebna brzo rastućem sektoru ekološke poljoprivrede. Što se tiče e, zamjene obveznog sustava godišnjih kontroli drugačijim sustavom, ja mislim također nakon razgovora sa čitavim nizom dionika da je nužno zadržati godišnji sustav koji daje rezultate, ali vrlo je važno da to bude usklađeno na razini država članica e, i da zapravo bude jedinstveno za cijelu Europsku uniju. Na kraju, slažem se s onime što predlaže komisija uvozni proizvodi moraju poštovati europske norme da bi ih se moglo prodavati kao ekološke proizvode uz eventualno izuzeća vezano uz prehranu i reprodukciju. Što se tiče sjemenog materijala, mislim da moramo favorizirati selekciju E, koja je usmjerena ka odabiru ekološkog sjemena paralelno sa tradicionalnom selekcijom dok se situacija ne e, definira u potpunosti. Što se tiče poljoprivrednih gospodarstava i regija, ja mislim da zapravo treba vidjeti e, kako ćemo definirati regiju i na kojoj razini zapravo možemo dodijeliti autonomiju kako istovremeno ne bismo previše ograničavali. Zaključno, kada govorimo o formi same uredbe, mislim da je to već rečeno, ali postoji određeni broj amandmana, mislim da zapravo treba pronaći ravnotežu između delegiranog akta i baznog teksta. Ne bismo željeli u konačnici imati preveliki broj delegiranih akata i zbog toga je vrlo važno uh, doći do određene uravnoteže. I na kraju, gospodine predsjedatelju, smatram da se zaista treba baviti pitanjem, a to je i prijedlog e, izvjestitelja, na vrlo pažljiv način. Ne krećemo iz, e, od nule i to se niti ne traži, ali moramo paziti da se ne dogodi da u konačnici nemamo nedostatak e, interventnih mjera koje možemo koristiti kada se radi o ovom sektoru ako predložemo alternative u redu, ja se slažem da nam trebaju, ali s druge strane moramo e, vidjeti prije svega nije li možda situacija takva da nemamo dovoljno sredstava na raspolaganju da se stvari razvijaju u onom smjeru u kojem želimo, kako se ne bi dogodilo da zapravo nemamo niti alternativu i niti pravi način. Linz. Drugi u sjeni gospodin Linc. Neću još za sad davati vremenska ograničenja. Gospodine predsjedavatelju, ja ću se pridružiti mojim prethodnim govornicima u nekoliko točaka, osobito što se što ovo što je na kraju rečeno sa agencijom E, tu se isto pitam je li doista potrebno e, uvesti jednu novu agenciju za ekološke proizvode ili bi možda imalo smisla e, problem koji ja vidim riješiti kroz jedan klirinški ured kod komisije ja e, nešto što mi vidimo i u amandmanima moj klub zastupnika e, što se tiče teme mješovitih poduzeća čini mi se da prijedlog izvjestitelja e, je za sad u redu ja se svakako slažem izričito slažem sa ovom prijedlozima što se tiče E, graničnih vrijednosti pesticida e, kako u regijama primjerice u mojoj domovini gdje imamo jednu snažnu strukturu e, ekoloških poduzeća bojim se da bi suživot bioloških odnosno ekoloških poduzeća i klasičnih poduzeća bio ugrožen ako ne uvedemo takve jedinstvene granice Slažem se i sa ovim što piše na temu kontrola. E, malo ću protivječiti kolegi Andriju što se tiče regulative uvoza. Ja mislim da moramo razviti regionalne standarde, a ne e, kompletno E, od danas e, do sutra propisati da bi naša pravila trebala vrijediti i u drugim zemljama, u trećim zemljama, jer bi to ugrozilo e, sve te odnose u smislu poštene trgovine koje smo gradili godinama. Hvala. Pani poseł Sandra, Hvala lijepa predsjedniče. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem na obavljenom poslu i postoji čitav niz stvari s kojima se slažemo. Ja bih zato željela iznijeti samo nekoliko općenitih komentara. Kao prvo, vezano uz ono što su rekli prethodni govornici, kad se radi o pragu kontaminacije, mislim da zapravo ne možemo uopće prihvatiti bilo kakvu razinu kontaminacije. Mislim da se moramo usredotočiti na potrebu da se ekološka proizvodnja i ekološki proizvodi zaštite od bilo kakvih oblika kontaminacije. Naravno, u potpunosti razumijem da ako netko želi ekološki proizvoditi, da je njihov glavni cilj proizvoditi proizvod koji je u potpunosti usklađen sa propisima o ekološkoj proizvodnji, što znači da će nastati zaštititi proizvode od kontaminacije. To znači da se treba usredotočiti na zaštitu i prevenciju i tu ne govorim samo o pesticidima. S obzirom na nedavne odluke koje su donesene vezano uz genetički modificirane proizvode, to također predstavlja određeni potencijal kontaminacije. Mislim da to trebamo apsolutno izbjeći kao i rizik kloniranih životinja i slične rizike. Drugo pitanje koje mi se čini prilično zabrinjavajućim jest potreba za zaštitom lokalne raznolikosti i tradicionalnog sjemenog materijala. Trebat ćemo vidjeti koji su konkretni prijedlozi, ali trebamo zaštitu lokalnih autohtonih e, sjemenih e, vrsta, sorta kao i e, životinskih jedniki. Kada se radi o izvozu i uvozu, mislim da postoje određeni kriteriji koje treba poštovati, a jedan od kriterija jest da izvoz nije cilj sam po sebi kada se radi o ekološkoj proizvodnji. Druga stvar koja je s time povezana jest da ekološki proizvodi također trebaju e, biti u svrsi borbe protiv klimatskih promjena. Ako ekološke proizvode i tržište za ekološke proizvode zapravo pretvorimo u globalno tržište, mislim da to može negirati naše pokušaje borbe protiv klimatskih promjena. Što se tiče certifikacije, mi se slažemo da nam treba učinkovita certifikacija ali to je nešto što također treba moći postići na malim i mješovitim poljoprivrednim gospodarstvima. Ako poljoprivrednici odluče imati ili moraju imati čitav niz upisnika, onda je to e, M problem s birokratske gledišta, M problem sa e, gledišta očuvanja e, standarda. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da su sada svi izvjestitelje u sjeni uzeli riječ. Sada imamo ostale govornike. E, predlažem da ograničimo vrijeme govorenja na dvije minute. Gospođa Kršljenica, hvala lijepa predsjedniče. Izvjestiteljima lijepa hvala za ono što su napravili. Mislim da tu još moramo mnogo toga učiniti E, imat ćemo i amandmane, imamo i razjašnjenja tehničkih e, detalja. Za brdska područja je to e, naročito važno, moramo tu imati izuzeća. To ima veze sa dobrobiti životinja. Na strmim područjama je kad su životinje u u brdima, u Austriji e, puno, imamo puno snijega, snijega, onda trebamo tu zadržati iz, izuzeća. E, kod e, stepka, mliječnog proizvoda stepki, mislim da je tu važno da imamo mogućnosti, da damo mogućnosti u budućnosti E, koje su usklađene sa praksom. E, ja sam predložila jedan amandman koji predlaže e, akcijski plan sa pravim poticajima. Tu moramo još mnogo toga učiniti, trebamo veliki asortiman, mnoge vrste i pasmine ako e, za to postoje potražnja e, kod e, samo prikupljanje podataka neće riješiti problem. U ekološkoj proizvodnji imamo mnoge probleme koje trebamo riješiti imamo male proizvođača, proizvođače sjemena u e, Europi. Oni samo čekaju signal da se jače uključe u proizvodnju. Trebamo stremiti prema najviše kvaliteti u e, ekološkoj proizvodnji. Govorilo se i o graničnim vrijednostima e, ekološki ki proizvodi su mnogo više od graničnih vrijednosti. Tu je e, proces vrlo važan, proces proizvodnje. A još nešto o kontrolama. U ekološkoj e, proizvodnji ne možemo slušati samo diktate Europske e, unije. Tu pozdravljam sve olakšice koje se pružaju Međutim, naravno da su kontrole važne kako bismo izbjegli rizike zagađenja. Gospodin Agnju ima riječ. Gospodine predsjedatelju, govorimo o standardima i propisima vezano za ekološku poljoprivredu. Ja sam jako zabrinuta da izvjestitelji dalje želi uvesti tu ideju da ne možete imati e, poljoprivredno gospodarstvo na kojem je djelomično poljoprivredna proizvodnja ekološke naravi, a djelomično ona koja to nije. U Ujedinjenoj kraljevini poljoprivredna gospodarstva dosta su velika. Oni ne um, odluče podijeliti gospodarstvo zato što žele na neki način prevariti sustav. Radi se jednostavno o tome da primjerice imaju različite vrste tla unutar istog poljoprivrednog gospodarstva. Na primjer imaju glinasto tlo na kojem ne mogu proizvoditi određeni E, određenu vrstu proizvoda i jednostavno zbog toga se tu odlučuju za određenu vrstu proizvodnje, dok se ekološka proizvodnja odvija na drugom dijelu zemljišta koje je više kvalitete. Prošle godine 500 600 hektara imali smo situaciju da je jednostavno pretvoreno u područje za ekološku proizvodnju, a pokazalo se za tlo nije pogodno i poljoprivrednici su izgubili mnogo novca. Martin, ako nastavite ići u tom smjeru, morat ćete u, e, zapravo poljoprivrednicama u Jedinoj kraljevini dati e, jednu vrstu kockarskog prijedloga, e, da jednostavno udvostruče svoj novac ili da izgube sve. A bojim se da će za većinu njih to značiti da će izgubiti novac. E, postavit ću si pitanje e, zašto se uopće kupuju ili proizvode ekološki proizvodi. Ako se neko pogleda u ogledalo i postavi si pitanje zašto ja proizvodim ekološke proizvode, trebao bi reći zato što je to održivo, ali u konačnici to nije održivo. I u konačnici nećete imati jednake standarde, e, nećete imati visoke standarde, imat ćete niske standardne. E, čime se zapravo želite voditi? Želite li se voditi primjerice kriterijem klijanja, kriterijem odabira sjemenog materijala? Možete li jasno reći e, čega želite smanjiti standard? Ne imajte na umu da jednom kada smanjite standarde onda dolazite do problema kontaminacije i krug se zatvara. Jer e, ekološki poljoprivrednici mogu reći ne želimo nikakve genetski modificirane proizvode ili kemijsku kontaminaciju, ali s druge strane možda općenito neki poljoprivrednici ne žele ekološki ekološko sjeme niže kvalitete koje će u konačnici kontaminirati njihovo zemljište. Hvala. Hvala lijepa. Molim da se držite određenog vremena. Pogledajte na sat. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Hojzling, 1322 amandmana. Ne zavidim vam što morate zapravo analizirati sve te dokumente. Moram reći da sam i sam odgovoran za čitav niz amandmana. Ali kao što znate, Španjolska ima 1,6 milijuna hektara pod ekološkom proizvodnjom. Drugim riječima, cijeli ovaj dokument vrlo je relevantan za španjolske poljoprivrednike. Općenito imam dojam, kada se radi o ovom dokumentu, da neki ljudi pokušavaju zahuktati stroje ekološke proizvodnje i tu me malo brinu rokovi. Dvije godine, dvije godine prijelaznog razdoblja za prelazak s tradicionalne na ekološku poljoprivredu i još četiri godine dok se ne počne ostvarivati dobit. Dakle, šest godina, a ideja je da unutar šest godina zapravo možete prijeći na ekološku proizvodnju, a unutar deset godina nemješovitu proizvodnju. To mi se ne čini razumnim. Mislim da postoje dobri instrumenti trenutačno vezano uz identificiranje rizika i uz kontrolu. Još jedna stvar koja me brine, koju moram istaknuti, vezano je uz jasnu podjelu eh, među eh, sortama. Mnogi poljoprivrednici koji rade na mješovitim e, poljoprivrednim gospodarstvima jako kvalitetno rade. Na primjer, 1,6 e, milijuna hektara, kao što sam rekla, u Španjolskoj je pod ekološkom poljoprivredom i do sad nismo imali e, problema. Čini mi se da ponovno pokušavamo progurati stvari, a da pritom nismo zaista proveli e, studiju um, vezano uz održivost korištenjem sjemena proizvedenog na vlastitoj farmi. Kao španjolka prilično se brinem da bi se moglo dogoditi da dođe do uzgoja i vrlo opasnih usjeva. Bili jer usjevi za koje zapravo želimo prijelaz iz tradicionalnu ekološku proizvodnju također bili e, podložni kriterijima. Što se tiče agencija, mislim da nam ne treba još jedna nova agencija. I na kraju, kada se radi o uvozima iz trećih zemalja, mislim da ne trebamo tu olabaviti zakonske odredbe, e, upravo suprotno, naš odbor oduvijek je bio ponosan što je tražio da e, treće zemlje poštuju barem istu razinu standarda kao proizvođači u Europskoj uniji. Mislim da kada se radi o ekološkoj poljoprivredi tu ne treba činiti izuzetak. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Buda ima dvije minute, izvolite. Președinte, câteva considerații Hvala gospodine predsjedatelju, vrlo kratko. Nekoliko riječi o ovome izvješću. Naravno, e, mješovita poduzeća vrlo su važna. To smo svi rekli. E, ja bih želio staviti naglasak na regionalnom pristupu. Možda nisam dobro razumio što su rekli neki moji kolege. Ovisno o regiji, neki proizvodi mogli bi zapravo bili predmetom različitog postupka ja sam shvatio da mi zapravo trebamo um, imati jedinstveni prag za ekološku proizvodnju. Ne mogu zamisliti proizvod koji se smatra ekološkim u Rumunjskoj um, kao tradicionalan proizvod u nekoj drugoj zemlji. Mislim da zaista trebamo razmisliti o stvarnom usklađivanju na razini Europske unije također. Mislim da moramo razmisliti o tome što uvozimo iz trećih zemalja. Mislim da bismo trebali uspostaviti prag za ekološku proizvodnju. Naši potrošači koji su ujedno i gospodari ove situacije, da tako kažem, spremni su platiti mnogo više, čak i dva put, tri put više za ekološki proizvod nego za tradicionalni proizvod i oni stoga moraju biti sigurni da kada kupuju ekološki proizvod, to istinu i jest takav ekološki proizvod. Također želim staviti naglasak i na označavanje takvih proizvoda, jer to ide ruku pod ruku s tim pitanjem. I, i ja bih čestitala gospodinu Hojzlingu na ovom izvješću. Imam samo jednu točku koju bih htjela spomenuti. E, uvoz iz trećih država. Tu trebamo imati jasna pravila ali e, mogu li ta pravila i propisa e, se e, provoditi jedan prema jedan. Dati ću primjer. U ekološkoj uzgoju svinje se drže na slami, ali u nekim područjima uopće nema slame. E, ne možemo reći da ekološko meso mora biti uzgojeno samo na slami, jer te slame u nekim državama uopće nema zbog klime, zbog tla i tako dalje. Mislim da trebamo jasna propise kod uvoza ali ne mogu biti propise jedan prema jedan, nego da se provode ekvivalentno e, E, kako bismo onda imali jasnu situaciju. Moramo uzeti u obzir e, okolnosti, inače ćemo uništiti ekološko tržište. E, bilo bi šteta da s jedne strane potičemo biološke proizvode, a onda da u trećem, trećim zemljama uništimo ekološku proizvodnju. ha Hazekam, gospođa Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na ovom vrlo dobrom sveobuhvatnom izvješću. Tema je daleko od jednostavne i to se vrlo jasno vidi iz broja amandmana koji su podneseni. Sasvim je jasno da svatko ima vlastito mišljenje o ovim stvarima i ta se mišljenja prilično razlikuju. Nemam vremena ući u sva pitanja koja su kontroverzna, ali želim istaknuti nekoliko stvari koje su meni bitne. Ekološka proizvodnja zaista mora udovoljavati visokim standardima. To je nešto što potrošači očekuju i mislim da imamo zadatak, dužnost nam je osnažiti povjerenje naših potrošača. U vezi s time željela bih reći nekoliko stvari. Kao prvo, Ekološki poljoprivrednici ne bi trebali koristiti brzo rastuće životinske vrste, niti bi trebali e, ulaziti u intenzivnu proizvodnju e, bilo životinskih vrsta ili mliječnih proizvoda. Općenito u uzgoju trebalo bi e, slijediti normalan biološki ciklus. Ekološki poljoprivrednici trebali bi udovoljavati visokim standardima dobrobiti životinja i e, proizvoditi na održiv način. Znam da mnoge austrijske vrste su e, pasmine su vrlo otporne i primjerice mogu se uzgajati pri niskim temperaturama, to je za njih e, velika prednost. Kada Govorimo o primjerice sakačenju životinja, to je također nešto ili što nema mjesta u ekološkoj poljoprivredi, pritom mislim konkretno i na loše postupanje sa životinjama, na primjer um, pretjerana ili intenzivna prehrana, tov i slično. Mislim da je to važno i za potrošače i za proizvođače i važno je da je među ostalim i izvjestitelj stavio naglasak na dobrobit životinja. Hvala. Ja, hvala gospodine predsjedavitelju. Evo ja se opet želim vratiti e, na te rezidue, odnosno granice rezidue. Ja dolazim iz Italije gdje e, su te granice uvedene prije godinu dana u mojoj regiji gdje se dosta uzgaja voće i e, postoji intenzivno vinogradarstvo, to nije izvedivo. Neprestano imamo problema s tim. I načelno u ekološkoj poljoprivredi ne radi se o tome da e, E, su to neke granice koje su drugačije od konvencionalne poljoprivrede, to ali to moraju biti razumne granice izvedive. Ta granica ne može e, biti e, zato što susjed ima konvencionalnu proizvodnju i onda ekološki proizvođač više ne može prodavati taj proizvod. To je doista glupost. I u realnosti to, te granice u brojnim situacijama ne funkcioniraju. E, no, još jedan problem ću spomenuti koji možda nije tako važan, ali meni je važan, a to je pitanje korištenja zajedničkih površina. E, ekološki poljoprivrednici primjerice kod uzgajanja životinja često izvode životinje na zajedničke pašnjake primjerice i onda ti pašnjaci e, nisu biološki certificirani u pravilu. I ako sada pogledamo tu novu uredbu, onda vidimo da bi takvo certificiranje bilo moguće, ali dovelo bi do apsurda. Primjerice da e, više ne može, e, ne mogu se te životinje voditi na tu ispašu zato što ta ispaša nije ekološki certificirana i e, u tom smislu mislim da treba u granicama razuma uvesti neke iznimke jer to neće biti na korist ekološkim proizvođačima, a ni životinjama. Dziękuję. Pan poseł Nikolson. Hvala, gospodin Nikolson. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Govorim u ime gospođe Gering, izvjestiteljice u Sjeni. Više od 1322 amandmana jasno ukazuje na to da imamo ozbiljne dvojbe vezano uz prijedlog komisije i ideje koje se tiču ekološkog sektora. Vezano uz uvozne kontrole mješovita poljoprivredna gospodarstva i granične vrijednosti mogu se zapravo vidjeti u, u amandmanima koji su podneseni. Drago mi je što se vijeće nedavno složilo oko općeg pristupa i podržavam čitav niz mjera koje su iznesene. U ime izvjestiteljice želim reći da se veselim budućem konstruktivnom radu na ovom predmetu, ali također želim naglasiti da je izuzetno važno da si uzmemo vremena da se pobrinemo da dobijemo zaista snažan tekst u parlamentu koji će osigurati uspostavljanje praktičnog okvira za e, proizvođače u sektoru. Glavna dvojba koja nas muči tiče se mješovitih poljoprivrednih gospodarstava. Ne možemo zapravo podržati ovu ideju da se u rokovima koji su predviđeni poljoprivredna gospodarstva e, pretvore u samo ekološka e, gospodarstva unutar ovog roka pripadnici sektora, dakle dionici u sektoru kažu da će to biti destimulativno za one proizvođače koji razmišljaju o ekološkoj poljoprivredi. Jasno nam je da želja za čistim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima odražava zapravo želje nekih e, i vezana je uz životni stil, ali to je upravo to, odluka o životnom stilu, a manje poslovna odluka. Moramo stoga zauzeti pragmatičan pristup i to je pitanje koje treba uzeti u obzir realnost e, u ekološkom sektoru danas te izazove s kojima se poljoprivrednici sada suočavaju. Što se tiče procesa certifikacije, to je proces koji treba odražavati upravo to, posebice tamo gdje imamo prisutnost neželjenih substanci usprkos e, svom trudu poljoprivrednika da to spriječe. Izvor i razlozi kontaminacije moraju se uzeti u obzir prije nego što se donese odluka o certificiranju. Također imamo određene dvojbe vezano uz ekološki sjemeni materijal i smatramo da je to nešto što također treba biti prilagođeno u amandmanima. Također u ime izvjestiteljice u sjeni želim reći da izvjestitelj nije rekao ništa o vremenskim rokovima. Ja zaista mislim da smo malo preoptimistični i da teško da se može sve postići u rokovima koji su definirani. Znam da je izvjestitelj odličan radnik, vrlo vrijedan, ali nisam siguran da je njegova marljivost dovoljna da se uistinu postigne ono što je potrebno unutar zadanih rokova. Imam također ozbiljne dvojbe i slažem se tu sa gospođom Garcia e, da nam ne treba još jedna agencija. Mislim da je uspostavljanje nove agencije zapravo korak predaleko. Što se tiče dobrobiti životinja, mislim da se dobrobiti životinja trebamo baviti u sklopu teme dobrobiti životinja i da se o tome ne treba govoriti u sklopu ekološke proizvodnje. Hvala. Dziękuję, pan poseł Jana. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht äh, Hvala gospodine predsjedavatelju. Nekoliko kratkih napomena. Prva napomena, napomena što se tiče mješovitih poduzeća. Mješovita poduzeća su e, prijelazna faza koja će omogućiti e, samo prilagodbu e, u poduzeće koje će biti u cijelosti ekološko i e, bitno je, jasno je da su ti prinosi e, manji u ekološkom dijelu nego konvencionalno. Ja ne razumijem da bi, zašto bi se iz marketiških razloga odustalo od e, ove praktički komparativne prednosti. Mislim da kod graničnih vrijednosti možemo iznaći kompromis, no za ekološku poljoprivredu bi to jako bilo dobro iz marketinških razloga. Što se tiče kontrole uvoza, e, imamo i e, postupovne kontrole i tu moramo biti iskreni jednom prema drugome. E, zadnji veliki skandal u Njemačkoj je bilo vezano uz neku robu iz Egipta gdje su sve oznake bile u redu, i mislim da e, se je vrlo teško kod uvoza provesti tu kontrolu koju bi zapravo trebalo provesti u e, zemlji porijekla. Kod uvoza životinja postavlja se pitanje naravno i dobrobiti životinja. Mi u konvencionalnoj poljoprivredi E, e, smo zapravo neke stvari ukinuli mnogo prije, recimo vezivanje životinja mnogo prije nego ne u ekološkoj prirodi. A što se tiče e, agencije, ja sam protiv takve agencije za biološku, odnosno ekološku proizvodnju. Hvala. posao nekog hvala prošao Благодаря, господин председател. Би желал да поздравя... Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja želim čestitati gospodinu Hojslingu na hrabrosti i na trudu uloženom u rad na ovom predmetu. Podržavam ono što je Andrew rekao, a vezano je uz godišnje kontrole. Te godišnje kontrole trebale bi osigurati da proizvodi imaju bolji imidž u javnosti. Želim skrenuti vašu pozornost na nekoliko prijedloga koji se tiču lokalnog sjemena i pasmina. E, TTIP zabrinjava poljoprivrednike zbog čitavog niza razloga, a jedan od tih razloga je i taj da će tržište biti preplavljeno jeftinijim proizvodima. Također, postoji određena razina zabrinutosti da lokalne pasmine i sorte neće biti u dovoljnoj mjeri zaštićene. Stoga bih ja želio preporučiti da se uzme u obzir Amandman 483 i 839 koji se odnose na sjemeni materijal. To je pitanje u kojem se govori e, upravo o zaštiti e, europskih sorti pasmina. Moramo zaštititi vlastite proizvode koji moraju odgovarati najvišim standardima. Hvala. Bardzo dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy wystąpienia pani panów posłów. Hvala. E, mislim da smo sada iscrpli popis e, govornika i molim sada predsjednika Europske komisije, a to je gospođa Monik Marija, da uzme riječ. Izvolite. Bardzo dziękuję. Merci, monsieur le président. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Komisiji je naravno drago vidjeti da radovi napreduju vrlo brzo u Europskom parlamentu. I veseli nas što je i vijeće uspjelo dobiti potrebnu većinu kako bi se usvojio opći pristup e, na vijeću koje je pod latvijskim predsjedništvom održano 16. lipnja. U svjetlu toga zaista je dobro vidjeti da i vaši radovi tako brzo napreduju kao i u vijeću. E, komisija je stoga odlučila u svojem programu rada koji ste dobili još prije više od šest mjeseci E, uključiti i ovaj e, predmet. Mislim da su to dobre vijesti. Dakle, jako nam je drago što imamo prilike surađivati s vama na najkonstruktivniji mogući način kako bismo u konačnici u najkraćem mogućem roku dobili izvješće kako bismo e, mogli angažirati sve tri institucije i pokrenuti trijalog. Primili smo na znanje veliki broj amandmana koji su podneseni i ja bih se željela kratko vratiti na neke od ključnih aspekata koji su izneseni. Čisto da podsjetim zbog čega je komisija dala prijedlog koji je iznijela. Vratimo se kratko na temeljne stvari. Ekološka poljoprivreda neki od vas su i na to podsjetili, zapravo e, je nešto što prati i logo, oznaka koja će zapravo pratiti sve proizvode koji će se stavljati na tržište u Europskoj uniji i zahvaljujući kojoj potrošač u Europskoj uniji može biti siguran da ima jamstvo određene vrste proizvodnje, dakle da zna na koji način je proizvod proizveden ili prerađen i da može znati e, koji su sastojci korišteni u proizvodnji toga proizvoda. Dakle, to su elementi koji su vrlo važni. U trenutku kada imamo jedinstvenu oznaku, to znači da su e, pravila usklađena, najusklađenija moguća i da svatko zna što može e, naći pod tim logom, pod tom oznakom. Mi smo bili za višu razinu usklađenosti kako u proizvodnji, tako i u kontroli i općenito u postupanju s proizvodima, posebice onima koji su kontaminirani. Naravno, zajednički propisi predviđaju da postoji određena razina, fleksibilnosti kako bi se u obzir uzele regionalne specifičnosti, različite vrste proizvodnje i isto tako raspoloživost sjemenog materijala, sirovina, uključujući pasmine. Mislim da je gospodin Hogan u više navrata rekao da je on spreman na određenu razinu fleksibilnosti i mislim da je to pokazao i u raspravama koje su se do sada održavale u vijeću. Međutim, vrlo je važno da istovremeno održimo ravnotežu između te potrebe za osklađivanjem koja je, ponavljam, nužna kako bismo bili sigurni u povjerenje naših potrošača i nužnosti da imamo određenu razinu fleksibilnosti za naše proizvođače. Što se tiče kontaminiranih proizvoda i načina na koji će se postupati s njima, za početak želim ispraviti nekoliko stvari koje smo čuli. Kao prvo, komisija nikada nije imala namjeru zamijeniti ex post kontrolu proizvoda sa kontrolom tijekom cijelog procesa. Certifikacija ekoloških proizvoda i dalje je nešto što je definirano uredbom zato što je to nešto što je specifično za ekološku e, poljoprivredu, ali istovremeno kada je neki proizvod kontaminiran i ako je to učinjeno dobrovoljno, to predstavlja prijevaru. Dakle, sasvim je jasno da se tom proizvodu mora ukinuti certifikat. To nije uopće upitno. Međutim, što s proizvodima kod kojih je došlo kontaminacije slučajno? Postavlja se sljedeće pitanje. I mora li taj proizvod, odnosno ima li taj proizvod i dalje pravo na oznaku koja e, potrošaču jamči da nema nedozvoljenih substanci samo zato što proizvođač nije odgovoran za kontaminaciju? Naše mišljenje ne. Taj proizvod ne može više biti klasificiran kao ekološki proizvod i smatramo da to zapravo treba učiniti na način e, koji um, se koristi i prilikom, na primjer, postupanja sa uvoznim proizvodima. Treba nam sustav koji nam omogućuje deklasifikaciju proizvoda kada je to moguće. a ako je to sustav koji je isključivo na nekakvoj dobrovoljnoj razini prijave, onda to ne odgovara uvjetima koje želimo udovoljiti e, i kad se radi o proizvodima koji su uvezeni i kada se radi o proizvodima koji su slučajno kontaminirani. Ponavljam još jednom, vrlo je važno da potrošač ima povjerenje u oznaku i to je glavni razlog zbog kojeg potrošač uopće kupuje ekološke proizvode, a ne tradicionalne proizvode. Potrošač nema apsolutno nikakve obveze kupnje ekološkog proizvoda, to je stvar dobre volje. Problem je isti i za uvoz. Unutar komisije smatramo da proizvodi koji se uvoze trebaju udovoljavati istim uvjetima i istim standardima kao i proizvodi koji se proizvode na razini Europske unije. Niti jedan europski proizvođač ne smije biti u nepovoljnijem položaju. On mora imati zapravo jednaki tretman kao i proizvodi, odnosno proizvođači iz trećih zemalja. Europska unija je jedino područje na svijetu koje e, ne e, djeluje E, temeljem e, načela usklađenosti kada nismo u, susjed, u sustavu jednako vrijednosti. Dakle, kada dolaze proizvodi iz treće zemlje, mi očekujemo da oni odgovaraju e, standardima u Europskoj uniji i nismo poput onih organizacija koje imaju mnogo popustljiviji stav prema određenim proizvodima koje se uvoze i koji ne dovoljavaju e, jednakim standardima. Što se tiče kontrole, željeli bismo, a to je i cilj ovoga prijedloga, da se kontrole osnaže. E sad, pitanje koje se postavlja je sljedeće. Trebamo li imati konkretnu zasebnu agenciju za to Mm, nisam još sigurna, međutim mislim da postoji određeni broj stvari koje se eventualno mogu delegirati, e, na primjer nekim drugim organizacijama, ali isto tako postoji i određeni broj aktivnosti koje mora obaviti ex officio primjerice veterinar koji je educiran u području ekološke proizvodnje i koji je u stanju provoditi propise ekološku proizvodnju. Što se tiče posljednje stavke koja se tiče ravnoteže između delegiranih hakata i provedbenih hakata. Želim reći da smo mi otvoreni za sve prijedloge, konstruktivne prijedloge vezano uz tu temu, međutim treba imati na umu da je važno održati ravnotežu između sigurnosti za proizvođače i tehnološkog razvoja u sektoru E, koji je podložan tehnološkoj inovaciji, vrlo dinamičan i koji e, zapravo se nalazi u situaciji da se te promjene moraju integrirati u sustav proizvodnje što je prije moguće. Hvala. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Hvala, gospodine direktore. Ja e, bih ponovno zamolio izvjestitelja da uzme riječ ako može reći još nešto o varijantama i rokovima. Da, hvala predsjedatelju, kolegice i kolega, hvala na svim ovim napomenama. Ja sam marljivo sve zapisao ono što ćemo e, uzeti e, i e, prihvatiti, a gdje ćemo vidjeti da li ima mogućnost za kompromise, to, to ćemo još vidjeti. Ja sam spreman za pripremu tih kompromisa. Početkom rujna ćemo predložiti te prve kompromisne prijedloge. Onda već možemo u Strasburu sjesti i vidjeti u kojem smjeru to može ići. Osim toga, ne želimo da kvaliteta pati zbog brzine, ne želimo nikakve zaključke naprečac, moramo i, i kad budemo glasovali o svemu tome bit će to još nepreglednije. Zahva, naravno tu sam upućen i na suradnju mojih kolegica i kolega. Samo još nekoliko kratkih napomena o kojima je načelno ovdje bilo riječi. E, nešto o e, pravilima uvoza. Ja sam predložio da napravimo regionalne kriterije da zemlje koje rade na našoj razini, susjedne zemlje, E, tu svakako ne možemo reći da oni imaju niže standarde nego standarde koji su u Europi, ali ako imamo Afriku, ako imamo Burkinu Faso, onda doista ne možemo danas E, na sutra reći da nećemo uvoziti tu robu ako oni na brzinu ne provedu ekološku uredbu. Mi moramo dopustiti da se oni razviju u tom smjeru, ali bitnije je da mi razvijemo kontrolne instrumente i treba riješiti one slabe točke. Ja u prijedlogu komisija citirana je i veterinarska agencija, e, ja ne, već je teško to i unutar ovih 28 država članica iskontrolirati kontrolirati sve i e, provjeriti koja zemlja kako kontrolira i koja pravila vrijede u Rumunskoj, a koja vrijede u Portugalu. Jedva je tu moguće stvoriti neki pregled i komisija, ako vi imate nekih prijedloga kako se to može poboljšati, mi ćemo ih rado prihvatiti. Ja sam dao prijedlog koje sam mogao dati. Tu se radi o stotinama milijardi eura. Ne mogu to preispitati sve dvoje ljudi u veterinarskoj agenciji. E, no, radi se o tome da potrošač mora imati povjerenje u ove proizvode i to je ključno, ključna stvar u svemu kako ćemo zvati to tijelo, tu doista nemam nikakvih ambicija, ali e, mislim da i što se tiče europske harmonizacije, ali i transparentnosti E, mi moramo popuniti one rupe koje postoje u odnosu na povjerenje potrošača i tu moramo otići korak dalje i to je ključna stvar. To su sve stvari koje moramo odvagnuti. Ja vidim da mi kod zaštite životinja da postoji i zahtjev. Jedna stvar je tu jasna. Ovo je najuređeniji e, dio poljoprivrede. E, ti zahtjevi postoje sve teže i mi to moramo odvagnuti. Mi ne želimo ugušiti ovaj sektor, izgurati ga u jednu nišu, e, već taj sektor mora imati mogućnost e, razvoja i to je nešto što moramo vrlo strogo odvagnuti. I nemamo mi uzaludno e, ovakve danje uvoz u Europsku uniju. Uvoz je ponekad težak i naši uvoznici nisu baš sretni kad se moraju e, prilagoditi svemu ovome. U svakom slučaju u toj prilagodbi. Taj put mora biti takav da ekološki proizvođači mogu uopće ući u taj dio tržišta. Ja se nadam da ćemo naći zajednički jezik u ključnim točkama. Vijeće je dalo svoj prijedlog, mi se moramo orijentirati prema tome kako bismo napredovali u trijalogu i uvjeren sam da će to biti moguće usprkos ovim brojnim amandmanima. Hvala lijepa. I želimo vam e, još više optimizma. E, mislim da smo iscrpli ovu točku dnevnog reda. Nismo čuli mnogo o rokovima, ali to vam opraštamo. I idemo dalje na točku 12 dnevnog reda mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području. E, izvjestitelj u našem odboru je gospodin Des. I, i, e, od dati ću vam odmah riječ. Moći ćete najbolje dati uvod. Hvala lijepa predsjedniče, dragi kolege i kolegice. Već smo u ovom odboru jednom raspravljali o ovoj temi. E, svi klubovi su se izjasnili da ovaj prijedlog komisije treba odbiti. Ja sam stoga napravio e, ili pripremio e, kratak izvještaj, rekao sam e, odbor Agri nalaže vodećem odboru da predloži odbijanje ovog prijedloga. Ovo je i pravno verificirano. E, veliki rezultat ujedinjenja Europe je e, zajedničko unutarnje tržište, a s ovim prijedlogom ovo zajedničko unutarnje tržište se postavlja u pitanje. Prijedlog e, komisije o genskoj tehnici u, na području hrane za životinje nije sa ovim usporediv. Kako možemo kontrolirati ovu stvar? Ja sam rekao e, nedavno, ako se u Rotterdamu e, iz, e, krcava neka hrana za životinje iz Brazila, onda moramo zapečatiti kamione koji tu hranu za životinje dalje prenose u druge države. Isto se tako kaže u ovom prijedlogu da države e, članice moraju e, imati e, nediskriminirajuće razloge za zabranu i da to treba biti usklađeno sa pravom Europske unije. Ili ćemo kržište ograničiti i kršiti pravila unutarnjeg tržišta ili ćemo e, kršiti pravila svjetske trgovinske organizacije. Ovaj, e, danas smo imali e, rok za amandmane je 17.7. A glasanje će biti 3. rujna 2015. E, e, e, rok za amandmane je 16.9. a datumi a glasanje u, na plenarnoj sjednici će biti 25. listopada ove godine. To rozumiješ, że 3 będziemy musieli zrobić specjalne da, e, mislim da e, trećega moramo imati posebnu sjednicu našeg odbora kako bismo i dobili amandmane na ovo mišljenje. Mislim da si to moramo zapisati u naše kalendare. Možda da imamo izvanrednu sjednicu trećega e, rujna kako bismo gospodin Vojčehovski se javio za riječ a onda daljnji govornici. Izvolite, gospodine Vojčihovski. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih e, htio e, izreći e, drugačije mišljenje uz dužno poštovanje njegova mišljenja. Mislim da države članice moraju imati mogućnost da suvereno donose odluke u, na ovom važnom području kao što su to genetski modificirana hrana i hrana za životinje. Mi imamo već e, zakone o e, sadnji e, genetski modificiranih biljaka. Imamo raznih vrsta poljoprivrede u Europskoj uniji, razne profile. Imamo neke države članice koje vide prednost za sebe ne samo u takovim e, e, da, da ne koristi takove genetski modificirane organizme. A, a onda će potrošači e, reći hoće li iskoristiti prednosti ili ne. To je vrlo važno područje za suverenitet država članica i to trebamo ovdje ispoštivati. Ako imamo situacija u kojima nema političkog slaganja o tome e, da e, dademo e, zabranu uporabe u cijeloj Europskoj uniji i ako se to prihvati, a međutim ako toga nema o, takove, takovog općeg prihvaćanja onda države članice moraju o tome odlučivati hoće li dozvoliti ili zabraniti uporabu e, genetski modificirane hrane i hranje za životinje prema tome to mora biti dobrovoljno smatra da je pravo država članica treba ovdje biti ispoštovano. Imamo jedno unutarnje e, tržište, ima osjetljivih područja e, gdje će doći do socijalnih protesta. Mm, e, moram vas podsjetiti na to da genetski modificirani organizmi kod proizvodnje i kod potrošnje ili kod korištenja nailaze na veliki otpor ali države članice moraju same odlučivati. Hvala lijepa. A, gospođa Petir i onda gospodin Foderer. Gospodine predsjedniče, nažalost temeljni cilj zbog kojeg je predložena ova uredba nije ispunjen. Riječ je o dokumentu koji je kontradiktoran sam u sebi. U jednom članku daje se mogućnost državama članicama da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svom državnom području, a u drugom članku se od njih traži da poštuju trgovinske sporazume što u stvari znači da ne mogu zabraniti ili ograničiti upotrebu GMO-a na svom području. To je u suprotnosti sa modelom supsidijarnosti i ozbiljno narušava suverenitet država članica. Ponovo se događa da se otvara prostor multinacionalnim kompanijama da imaju veću moć od država članica što je za mene neprihvatljivo. Osobno sam pokrenula e, inicijativu za uspostavu Alpe Adria regije slobodne od genetski modificiranih organizama koju su podržali zastupnici iz zemalja te regije Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Italije i Austrije. Više od 150 regija i 1400 jedinica lokalne samouprave u Europskoj uniji donijelo je odluke da želi biti slobodno od GMO-a. Ovaj prijedlog uredbe im to ne omogućava i zato ja ovu uredbu ne mogu podržati. Smatram da je potrebno jasno definiranje mjera kojima se države članice mogu odlučiti za ograničavanje ili zabranu upotrebe genetski modificirane hrane i hrane za životinje. Uredba bi također trebala dati pravnu sigurnost državama članicama koje se odluče za uvođenje tih mjera, a u odnosu na obaveze koje za države članice proizlaze iz međunarodnih i trgovinskih sporazuma. Smatram da državama članicama u pogledu ograničavanja ili zabrane uporabe genetski modificirane hrane i hrane za životinje treba ostaviti pravo odlučivanja bez navođenja uvjeta. Nažalost, to je propušteno učiniti dok je to bilo moguće. Svjesna sam podjela u Europi oko ovog pitanja, međutim kompromis je moguć upravo na način da se državama članicama omogući pravo donošenja odluke o zabrani ili ograničenju GMO-a na njihovom području, što ovaj prijedlog uredbe ne omogućava. Zbog toga smatram da ovaj prijedlog e, nije dobar, da ga treba vratiti komisiji i da je nužno e, donijeti e, prijedlog E, koji će biti kvalitetan, e, koji će uvažavati e, nadležnost država članica, ali koji će dati i jedan reformirani oblik procjene rizika. Također smatram da u međuvremenu se ne smije odobravati i dozvoljavati autorizacija novih GMO-a dok ne dobijemo novi kvalitetniji prijedlog komisije. Hvala lijepo. Proszę Państwa, 12... E, dame i gospodo, imamo još četiri javljanja za riječ o ovome i stoga vas molim da budete kratki. Imate minutu i pol. Gospodin Hajderman ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih e, podcrtao ono što je rekao gospodin Des. E, slažem se s ovim amandmanom i Alde će to podržati iz razloga koje je on spomenio željeli mi to ili ne, europska poljoprivreda ovisi o uvozu genetski modificirane hrane za životinje. Ako želimo ugroziti, ne smijemo ugroziti poljoprivredu i uzgoj životinja. E, e, imamo jedinstveno unutarnje tržište. Mislim da imamo velike razlike e, usjevi e, se ne kreću, a genetski modificirani e, na hrana se kreće i to je veliki problem. Stoga smatram da to ugrožava onu veliku stvar koju imamo Europskoj uniji, a to je jedinstveno tržište. Europska komisija, e, nju molim, ako usvojimo ovaj prijedlog, na kojoj osnovi želiti zabraniti genetski modificirane e, organizme? Mm, da li je to na osnovi sigurnosti? To mora odlučiti EFSA, a ne države članice. E, gospodin Zolo ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Što se mene tiče, ovaj instrument koji se daje državama članicama je kriv. Imamo dva aspekta koje bih želio ovdje spomenuti. Mehanizam koji će omogućiti država članicama da zabrane u uvođenje, u uvoz substanci koje imaju GMO. E, mm, mm, u međuvremenu imamo e, e, kako ćemo to opravdati gospodarskim razlozima. Kao što su kolege i kolegice već rekli, ovdje dovodimo u sumnju unutarnje tržište ako jedna država članica e, zabrani e, uvoz genetski modificirane hrane i hrane za životinje, onda e, će ga je pozvati na odgovornost Svjetska trgovinska organizacija. A ista komisija koja na je dozvolila da taj proizvod dođe na evropski teritorij i stoga imam sumnje da će ova komisija e, e, braniti interese država članica. E, ovaj propis zastupa ono što je bilo pravo država članica do sada. To je kršenje prava država članica u stvari. Gospodin Holmuš, e, Gospodin Holmuš, ja se slažem sa gospodinom Desom da moramo odbaciti ovaj prijedlog, ali e, e, ne možemo to tako jednostavno napraviti. U Europi imamo problem da ljudi ne žele genetski modificirane organizme u hrani. I stoga E, ne možemo imati, e, e, dozvoliti taj uvoz, ali ako želimo riješiti taj problem ovdje, onda u dozvolama, onda moramo imati ocjene rizika kod uvoza. Mnoge države članice protestiraju pri EFSI, ali krše ova pravila kontrole E, mislim da moramo imati dobre e, propise o e, procjeni rizika. To treba i znanstveno pojasniti, to mora, u to naravno mora biti uključena i EFSA. Jedan od govornika je rekao da to moramo prepustiti država članicama i potrošačima. Mm, Eh, kod eh, biljaka to mogu napraviti kod eh, voća i povrća, ali kod životinja to ne mogu procijeniti. Nemamo ni dobre oznake za to. Ja mislim da bi komisija trebala dati prijedlog za dobro ocjenjivanje rizika. Dobili smo dokumente o od komisije koje se e, za autorizaciju e, genetski modificiranih e, organizama. S tim ne mogu ništa početi. Trebamo dobar novi prijedlog o tome kako postupati s GMO-ima. Dobru procjenu rizika onda možemo opet pogledati u oči potrošačima. Dziękuję Hvala. Mislim da e, mi moramo drugačije početi. E, mislim da se komisija ovdje rukovodi osjećajima jer takozvani kompromis oko sjevernog materijala tu e, smo zajedno sa vijećem poslali dokument e, ja e, mislim da se mi ovdje ne smijemo dati voditi osjećajima da moramo racionalno gledati na ovu stvar. Mi smo realni političari. Ovaj prijedlog nije provediv. E, to sve ovako zvuči lijepo kao nek svako odlučuje samo sebi. E, to je kao da kažete u apoteci da svako odluči sam koji će lijekove uzeti. Ali u Europi postoje granične kontrole što e, će poljoprivrednik natrpati na svoj kamion. E, bitno je ko, odakle dolazi sve to što on tamo natrpio. Molim vas iz, izostavimo osjećaj iz ovoga, pogledajmo realno na to i prijedlog e, izvjestitelja e, je, je kratak i jasan. Ja sam ovdje za e, znanstveno promatranje, za, da, za to da osjećaj ostavimo po strani i da promatramo to e, realno i znanstveno i mislim da je izvjestitelj u pravu u svojem stajalištu. Ta forma odsyłania komisji by trochę sobie se ta forma Da, bilo bi to e, prilično emotivno da e, to potpuno odbacimo. E, ja mislim da su se i kod vas osjetili određene emocije u svakom slučaju. Gracias. Eh, afortunadamente hoy Hvala. Nažalost, nisam sigurna žele li ljudi ili ne jesti E, e, genetički modificirane proizvode, ali činjenica je da je veliki broj diabetičara zbog hvaljujući genetski modificiranim organizmima zapravo uspio održati svoje zdravlje stabilnim, a isto tako e, određeni oblici raka zapravo su zaustavljeni zahvaljujući genetski modificiranim proizvodima. Mislim da se moramo usredotočiti i na znanstveni temelj. Ono o čemu mi ovdje zapravo govorimo jest E, uvoz, a veliki dio uzgoja u Europskoj uniji ovisi o uvozu. Mi taj uvoz trebamo. Mnogi ljudi ne vole genetski modificirane organizme, to je istina, ali nama trebaju e, znanstveni dokazi i jasno označavanje kako bi ljudi imali izbora. Kada je EFSA odobrila jednom hranu, trebamo pravnu sigurnost ja se bojim da prijedlog Europske komisije, posebice implikacije za jedinstveno tržište, jednostavno ne jamče tu pravnu sigurnost za stanovništvo. Osim toga, međunarodne obveze e, će također biti u situaciji gdje neće biti ispunjene ako se držimo određenih odobri, to je rekla i gospođa Petir, dakle da postoji ta kontradikcija. Dakle, vrlo je važno da e, imamo na umu da e, bi ovakvo ponašanje išlo protiv vrijednostima jedinstvenog tržišta. Ja podržavam u potpunosti stajalište izvjestitelja, moram reći. Na sreću evropljani imaju dovoljno hrane i to je nešto na što također trebamo misliti. Bueno, eh, gracias presidente. Yo en primer Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo, želim naglasiti da je potpuno netočno reći da naši uzgajivači stoke ovise o genetski modificiranim e, proizvodima. Neki dijelovi industrije možda, ali postoje i e, cijele grane koje ne. Također, e, trebamo staviti znak uspitnika i iznad uvoza hrane i hrane za životinje. E, kada uvozimo, znamo da istovremeno e, primjerice stvaramo viškove, a istovremeno i dajemo povrat za uvozne proizvode. E, na neki način uništavamo tržište. Mnogo govorimo o solidarnosti, ali mislim da se to ne vidi u našim postupcima. E, drugim riječima, e, na silu nam se guraju ti genetski modificirani proizvodi, ali određeni konvencionalni, tradicionalni proizvodi nisu GMO proizvodi, već mi je dosta svih tih laži i lažnih mudrosti. Još uvijek imamo pristup e, uvezenim proizvodima koji nisu GMO, budimo iskreni, to je prvo. Drugo, sasvim je jasno da dokument koji predlože komisija nije nešto što treba shvatiti ozbiljno komisija zapravo nameće uvjete e, koji dovode do toga da se neće moći učiniti ništa. Mislim da bi komisija trebala iznijeti drugi prijedlog u kojem će biti e, stvarna istinska jamstva da države članice mogu zabraniti GMO proizvode ako ih ne žele. Ja mislim da se iza ovoga prijedloga zapravo skriva lobby za genetski modificirane proizvode. Oni nam mogu reći što god žele. Oni nepristano iznose tvrdnje koje nazivaju istinitima. A mi se onda smijemo. Možemo se mi smijati, ali činjenica jeste da mi zapravo nemamo hrabrosti pokrenuti znanstvenu studiju, niti se osloniti na E, znanstvene rezultate, a činjenica je da postoje studije koje dokazuju, znanstveno dokazuju da GM proizvodi e, jesu štetni za zdravlje. U Sjedinjenim američkim državama je prije mnogo godina provedeno nekoliko studija. Neki od nas već godinama sudjeluju u ovoj raspravi. Mislim da se cijelim tim pitanjem moramo ozbiljno pozabaviti, mnogo je toga u igri, pravo na zdravlje, pravo na zaštitu biološke raznolikosti. To su ključna pitanja. I zato mislim da zaista moramo biti ozbiljni. Barem jednom budimo ozbiljni. Hvala. E, gospodin Kapotar. Grazie, grazie Presidente. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. I ja sam jedan od onih koji smatraju da prijedlog Europske komisije ne udovoljava očekivanim standardima. Možda i trebamo reformu sustava davanja odobrenja, ali činjenica jest da postoji mogućnost ozbiljnog nanošenja štete jedinstvenom tržištu. I moglo bi se dogoditi da u konačnici imamo situaciju u kojoj se šteti tržišnom natjecanju, narušava se tržišno natjecanje. Osim toga, državama članicama bit će teško u potpunosti opravdati odluke vezane uz GM proizvode. Ako je ideja ovoga prijedloga da se državama članicama omogući da neovisno odlučuju o tome žele ili ne GM proizvode u svojoj zemlji, onda taj prijedlog zapravo sprečava takvu ideju zato što ne daje dovoljno instrumenta koji će omogućiti donošenje jasnih odluka i zapravo situacija će dovesti do sukoba. Slažem se s gospodinom Desom i njegovim prijedlogom da odbacimo ovaj prijedlog. Ovo je propuštena prilika, Europska komisija je propustila priliku i predlažem da iznesu e, novi prijedlog koji će zapravo u potpunosti e, izložiti eventualnu reformu i prekrojiti ovaj sustav izdavanja odobrenja. Gospodin Već 15 godina institucije Europske već 15 godina institucije Europske unije ne uspijevaju donijeti zaključak o uzgoju i uvozu GM proizvoda. Što je učinio ovaj odbor u Europskom parlamentu? Odbio je priliku da suverenim vladama država članica e, omogući da sami donose odluku. Svakako bi se mogli dozvoliti to državama članicama. Čovjek bi očekivao da mislite da su oni apsolutno sposobni donijeti takve odluke, ali izgleda da vi se vi s time ne slažete. Želite to ponovno vratiti europskim institucijama. Što su europske institucije učinile u protekle 15 godina? Europskoj komisije se neprestano govori morate testirati, testirati, morate imati znanstvene dokaze. Europska komisija nije bila u stanju pronaći znanstveni oblik testiranja e, koji bi dokazao da je GM proizvod ili usjev štetniji od ne GM proizvoda ili usjeva. Što su učinili? Jednostavno su um, otpustili zdravstvenog savjetnika koji im je davao pogrešni odgovor. E, to baš nije pametno, ali vi želite da se stvari ponovno vrate u tu zemlju iz mašte, u te bajke. E, imamo i vijeće. Što je vijeće učinilo? Vijeće nije učinilo apsolutno ništa. Imamo li zaista 28 odgovornih ministara poljoprivrede? Ne, većina njih jednostavno su suzdržani, okreću leđa, odlaze i jednostavno ne ispunjavaju svoje zadaće. Zašto? E, samo zato što toliki broj njih ne sudjeluje, ništa se ne odlučuje i komisija ponovno mora odlučiti o tome. 15 godina bez odluke. Mislim da se sada odluka treba dati državama članicama i mislim da se kolege trebaju sramiti što ne omogućuju da se tako nešto dopusti. Važno je Pan pos, pani poseł nojčar. Najvažnije je da, da raditi na to. E, moje osobno mišljenje je ako ne želimo GMO na našim poljima, onda ne smijemo dozvoliti da drugi e, za nas e, sade taj GMO. To je moje osobno mišljenje, ali ja ovdje ne govorim u svoje ime, nego ime Suzane Melio koja nije ovdje s nama, ali se bavila već ovim pitanjima i želim reći da je ona podržava ovaj prijedlog gospodina Desa. Mm, ovaj prijedlog nije ne ispunjava cilj, ne može se praktično provesti. E, mi bismo podržali gospodina Desa, ali želim reći još nešto. U Njemačkoj postoji rečenica e, nemoj e, činiti drugome ono što ne želiš da i drugi čine tebi. Ako mi želimo polja koje na kojima neće biti GMO, onda moramo, ne smijemo uvoziti hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO. gospođa Košeska. Hvala vam predsjedatelju. Dame i gospodo, e, ja doista e, želim čestitati svima onima koji su rekli da je e, GMO bezopasan. No, pitanje je ko, ko je taj ko provodi te neovisne studije? Jesu li to doista E, ti e, strastveni e, ljudi s kojima koji se suočavaju sa svim tim agresivnim ispadima, ali postoje studije koje doista tvrde i pokazuju da je GMO štetan hrana je po djelovanje kao i lijekovi i nemojte govoriti drugima da ako vi ovdje želite uzimati otrov da bi i drugi trebali jesti otrov. Ja sam sigurna da potrošači u Europi ne žele GMO na svojim tanjurima e, i samo su političari e, ti koji i to oni koji rade u interesu velikih koncerna E, koji pokušavaju ovdje prisiliti nas da uzimamo GMO proizvode. Ja se nadam da će moja zemlja Poljska imati mogućnost e, se zakonito e, zabrani GMO. Mi smo jedna čista zemlja, ekološka zemlja koja nije uništena i mi želimo da poljski poljoprivrednici i dalje proizvode zdravu ekološku hranu koja je istovremeno i lijek na neki način i taj prijedlog možda nije optimalan, ali mislim da ako ga odbacimo da ni time nismo riješili stvar. Hvala. Hvala. Gospodin Horsling. Moram vas podsjetiti zašto e, raspravljamo o ovom prijedlogu, zato što je Juncker e, obećao da ćemo ponovno urediti ovo područje. E, on želi da to bude demokracije, da preradimo kriterije F. E, i e, mi se slažemo e, sa, i sa onima koji su za GMO. To sve nije izvedivo i tu je komisija vjerojatno i željela. Ona je vjerojatno željela dati prijedlog koji ćemo mi naprosto odbaciti, ali onda tu igramo sa, sa, sa pogrešnim kartama. Mi mislim da, da bismo ove stvari trebali pristupiti sasvim drugačije i ako želimo cijeli taj proces demokratizirati, e, mislimo da e, se na kraju pristajemo na to jer postoji spremnost da se pusti to tako da prođe i to je relativno velika spremnost. Mislim da taj prijedlog definitivno nije provediv u praksi i neće funkcionirati, ali ne smijemo propustiti šansu da ovdje u odboru kažemo to je naš prijedlog, draga komisija, ovo je, znači mi kao parlament trebamo reći evo ovo je prijedlog s kojim ćemo mi ući u pregovoru i kako komisija nije u stanju dati razuman prijedlog, ali nećemo samo reći nećemo ništa sad s tim učiniti e, jer e, i čekati da komisija podnese novi prijedlog. Mislim da mi trebamo dati prijedlog, iako imamo velikih razlika u mišljenjima u ovoj temi, ali e, polazište je da ovo bude jedan demokratski proces i da proces se može iskontrolirati. Ne želimo to pustiti iz svojih ruku i ne odlučivati o tome ako ako ćemo samo reći ne želimo ništa mijenjati, onda smo napravili uslugu onima u komisiji koji ne žele ništa mijenjati. I mislim da um, ne bi bilo fair, uh, uh, posebno mi u klubu zastupnika uh, zelenih, da prihvaćamo priloge koje vode do absurda. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. E, imam ozbiljne sumnje vezano uz ovo izvješće. Bojim se da naša današnja rasprava, gospodine izvjestitelju, e, pokazuje da su zastupnici protiv ovoga prijedloga. i to izvješće ostavlja nas u dvojbi. E, trebamo lići nešto činiti protiv volje zastupnika i protiv volje naroda. Bojim se da smo zapravo došli u situaciju koja predstavlja određenu slijepu ulicu. Mislim, ako ne možemo dalje napredovati, onda moramo prijeći na neke druge stvari. Većina građana Europske unije je protiv GMO-a i možemo vidjeti da Europska komisija ima svoje ograničenja. Ja čestitam onima koji su rekli da je Europska komisija zapravo vazala određenih lobija, prvenstveno političkih i farmaceutskih. Europska komisija spremna je na sve kompromise kako bi u konačnici došla do rezultata koji e, zapravlja vodi prema sklapanju sporazuma o e, trgovinskoj razmjeni sa SAD-om dati državama članicama da zabrane ili ne korištenje GM eh, proizvoda, eh, odnosno hrane i hrane za životinje, nešto je što bi trebalo biti dopustivo, a s druge strane države članice će se na kraju naći u situaciji u kojoj moraju ipak ispoštovati obveze iz trgovinskih ugovora. Gospodine predsjedatelju, ove su odredbe jednostavno neprovedive. Jednostavno je nemoguće da danas države članice primjene ove odredbe E, koje su unutra navedene. Mislim da je naš mandat ovdje u Europskom parlamentu da se ponašamo tako da ovako osjetljiva pitanja e, budu tretirana na određeni način i da e, ljudi iz Europske unije, građane, dođu u situaciju da se njihov glas čuje. Gospodin Antan. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja mislim da farmaceutska e, industrija jako pozorno prati što činimo sa GM proizvodima u ovom sektoru, zato što je to isto tako važno za područje istraživanja. Mi smo kada se radi o istraživanju bili vrlo jasni i išli smo u jasnom smjeru. Mislim da kao što predlaže izvjestitelj moramo biti isto tako jasni, jasni kada se radi o ovoj situaciji. Ili ćemo imati jedinstveno tržište koje funkcionira i gdje je omogućeno slobodno kretanje ili nemamo jedinstveno tržište. Europska komisija trebala bi biti čuvarica jedinstvenog tržišta. Prijedlog u ovome obliku u kojem se predlaže danas ide suprotno toj misiji. I mislim da ne možemo apsolutno ništa drugo zaključiti niti učiniti ništa drugo osim ovoga što predlaže gospodin Des. Oui, merci, président. Mais Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mnogo toga već je rečeno. E, gospodin Antan je zapravo rekao ono što sam ja želio već ranije reći i zapravo samo želim podržati ono što smo upravo čuli. Kao što je rekla Europska komisija, može se opravdati prijedlog. E, Europska komisija govori o demokratskoj transparentnosti. Međutim, ako idemo u skladu s tim argumentom i ako ga se držimo, onda možemo vidjeti da europski građani e, zapravo e, govore e, vrlo glasno i jasno da je ovakav prijedlog nemoguće prihvatiti. Mislim da zapravo trebamo jednostavno stati na kraj ovome prijedlogu, reći da je on neprihvatljiv i da on zapravo E, nije prijedlog koji odgovara realnoj situaciji. Gospodin Bude. E, samo vrlo kratko. Već vidimo jednu većinu za e, izvješće gospodina Desa. Gospođa Petir je već istakla da ovaj dokument komisije ne da nije savršen, već kontradiktoran E, jedno ne smijemo zaboraviti, a to je važno. U Europskoj uniji je e, danas e, GM proizvodi, na primjer soja, se uvoze i koriste. Moramo biti usklađeni u svojim odlukama. Ovi proizvodi, ako mislimo da ti proizvodi uzrokuju probleme kod e, potrošača, onda moramo e, zabraniti njihov uvoz. Inače će, e, ćemo biti nepravedni prema brazilskim proizvođačima. Moramo zabraniti uvoz GM proizvoda. Gospodin Nikolson, kao zadnji govornik. Jasno je da imamo podjele u parlamentu. Mogu vam dati samo osobno mišljenje. Mislim da tu imamo ono što englezi zovu never never land, obećana zemlja. Mm, mm, ja nisam branitelj komisije ali komisija je donijela prijedlog e, e, iz e, frustracije jer e, vijeće ne donosi nikakvu odluku, ne daje mišljenje. E, oni odbijaju donijeti odluku. Evo, to je frustrirajuća situacija. E, besmisleno je reći da možemo zabraniti GM soju iz Argentine ili SAD-a. Poljoprivredni sektor ne bi postojao kad toga ne bi bilo Stoga se ne slažem s onim što kaže gospodin Des. E, željeli mi to ili ne, e, ne možemo e, zariti glavu u pjesak, ponašati se poput nojeva. Hvala lijepa. A Sada dajem e, riječ gospodinu Mikovu, e, predstavniku komisije iz opće uprave Sanko. Hvala lijepa predsjedniče. Mm, uvaženi članovi e, odbora Agri, čuli ste već prošli puta moje komentare. Mm, neću se ponavljati. S velikim sam zanimanjem pratio današnju raspravu i rekao bih da bi mi bilo vrlo drago e, da e, vidim nešto o, osim ovek, ovog odbijanja prijedloga komisija, komisije. To bi nam pomoglo u daljem radu. E, prije no što to učinite, rekao bih nekoliko stvari. U prvom redu, Argumenti koji su ovdje e, ponavljani e, su uglavnom slični ili isti e, kao što smo ih čuli prošli puta. Još imamo određenu razinu nerazumijevanja ili nesporazuma. Kad govorimo o mogućnosti ograničenja ili zabrane korištenje ne ne govorimo o zabrani e, uvoza. E, u nekoliko je uvoda rečeno danas da ćemo morati e, donijeti posebne mjere koje će osigurati zabranu uvoza. Međutim, to nije u prijedlogu. Ne možemo zabraniti slobodno kretanje GM proizvoda, hrane i životinske hrane. Ono što jeste moguće je ograničiti korištenje na određenom teritoriju u određenoj zemlji. Imali smo mnogo komentara u vezi e, s e, primjedaba sa e, jedinstvenim tržištem, unutarnjim tržištem u sadašnjom e, situaciji, a to nije samo teorija, to se već dogodilo. Sadašnje e, zakonodavstvo o GM proizvodima ima zaštitnu klauzulu. Ako e, država članica ima razloga za sumnju zasnovanu na znanstvenim razlozima, onda ima tu zaštitnu klauzulu. I do dok se problem ne riješi e, korištenje ovog određenog GM proizvoda na tom teritoriju, toj državi nije dozvoljeno. Nitko do sada nije e, to postavio kao problem za jedinstveno tržište. Ono što danas predlažemo je da imamo stvarnu, a ne lažnu e, raspravu. Oprostite što sam ovako iskren. Međutim, stvar je u tome, ako e, ne kažemo mi ćemo to zabraniti e, jer naši ljudi to ne vole, onda ćemo imati pseudo znanstvene e, razloge za zazivanje zaštitne klauzule. I na kraju imamo pseudoznanstvene razloge. E, moramo reći e, je li to znanstveni problem ili je to društveni pro problem. Mor, mislim, mislim da moramo dati opciju građanima koji imaju etičke, moralne i e, druge probleme koji se definiraju u članku 36. Moramo im dati mogućnost da kažu ne, ne želimo to E, mi smo e, sve provjerili s pravnom službom, to sam već rekao. To nije prazan prostor. E, pod ovim uvjetima je moguće zabraniti ili ograničiti korištenje GM proizvoda na određenom području. Slažem se potpuno s onima koji su rekli da bismo mo, morali zaustaviti ovu igru jer ne možemo reći jasno želimo li to ili ne. E, neću ulaziti u detalje. Ja ću ko iskoristiti jednu alegoriju. Ovdje je rasprava kritika e, prijedloga e, komisije ono što komisija je e, predlog gdje je čaša na pola prazna ili na pola puna. E, jedna jedna strana želi e, na pola punu čašu, a druga strana želi potpuno praznu čašu. Morate raspratiti o vlastitom prijedlogu. Ja ću vas u tom podržati. Dat ću vam sve moje podatke E, e, doći ću na konzultacije, doći ću u ponoć ako želite. Jer kažem, i siguran sam u to, mi smo provjerili sve opcije u našem sustavu i to je jedina opcija koju možemo predložiti. E, ako to odbacite onda smo opet na početku i postupat ćemo kao što smo postupali do sada ali ako to odbacite nemamo drugih održivih opcija. Hvala. E, Sad da dajem opet riječ gospodinu Desu. E, najprije ću reći, e, imam dojam da je ovdje komisija odigrala jednu igru i neki od nas e, to radimo. To sve razumijem, shvaćam to. Ali u jednom trenutku se od nas očekuje e, razuman prijedlog, racionalnu odluku. Mm, mm, e, gospodin Hojsling ima pravo, ako to tako ocjenjujemo. Onda kažemo mi smo ovdje u, ovim uvjetima u Europi i u svijetu. Ja nisam zagovornik GM proizvodima, ali proizvoda, ali imamo ovakvu situaciju što možemo učiniti. Moramo slijediti e, mišljenje većine stanovništva. To moramo poštivati, ali ne smijemo pokušati e, da e, živjeti u irealnom svijetu. Gospodin Des. Hvala lijepa predsjedniče, hvala svim kolegicama i kolegama koji su se izjasnili. Ja bih komisije e, rekao, to sam na početku zaboravio. E, ovaj e, prijedlog ne ocjenjuje posljedice opravdanje ove inicijative za zakonodavstvo Mislim da komisija mora biti transparentnija i već je to razlog da odbacimo prijedlog. Ja ću ući u neke točke sada, e, vrlo kratko. Imamo ovdje mnogo novih kolega i kolegica. Ja sam u veljači bio u Brazilu. U Bundestaku e, sam e, bio predsjednik njemačko-brazilske parlamentarne e, grupe i u Brazilu imam mnoge prijatelje, ne samo kod poljoprivrednika poljoprivrednici u Brazilu su nam e, su mi rekli e, nas ne zanima što vi e, govorite u Europi u Kini možemo vrlo lijepo prodavati naše soja proizvode i ne, s tim nemamo problema mi ne ovisimo o Europi mm, mm.

a ako donosimo ovu zabranu. Htio bih e, shvatiti gdje je kraj zabrane GM proizvoda. E, veliki e, dio proizvodnje sira u Europi ovisi o GM proizvodima. Iz Bavarske i iz Baden-Württemberga gdje proizvodimo sir znam da se tu koristi vrlo visok postotak e, GM e, sastajaka. E, ako je to otrov, onda moramo ustanovati u kojim se zemljama u Europskoj uniji se prodaje takovi GM e, proizvodi. Ako su oni otrov, onda ćemo zabraniti putovanja u te zemlje. E, preko 95% inzulina za šećeraša ima također e, sastojke GM elemenata. E, ako je to takav otrov, onda se to treba zabraniti u, u lijekovima za, diabet, za diabetes. diabetes. ova e, e, rasprava mi je sada za, zaista besmislena. moramo reći komisiji da ćemo odbiti ovaj prijedlog komisije. Oni imaju dovoljno suradnika da donesu novi prijedlog. Mm, lijepa hvala. E, čekamo na bolji prijedlog Europske komisije. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Gospođa Geševska. E, e, nešto ste meni rekli, ja sam rekla da je po meni e, su e, GM proizvodi otrov. E, mislim da nijedna država članica nije provela dovoljne znanstvene analize takovih proizvoda. Nemojte mi predbacivati da želim zanijekati lijekove bolesnicima od diabetesa E, to je sasvim e, druga stvar. Većina potrošača ne želi genetski modificiranu hranu. Nemojte nas zastrašivati ovakovim argumentom. Ja postavljam sljedeće pitam, pitanje vama. Ako govorimo o jedinstvenom tržištu, e, kako E, zašto njemački e, proizvođači i poljoprivrednici imaju više izravnih e, plaćanja? Jesu li oni privilegiraniji od poljskih? Mi želimo legalnu mogućnost zabrane GM hrane i hrane za životinje. Ne idemo sada na druge teme E, e, moramo govoriti o genetski modificiranim proizvodima. Hvala predsjedniče. E, pošto ste mi se direktno obranili, e, ja moram reći da sam se jako založio za to da e, zemlje istočne Europe dobiju viša i izravna plaćanja E, zato sam se jako založio recimo u latvijskom slučaju. E, odbacujem vaše, vaša predbacivanja. Hvala. I ja to mogu potvrditi, to je, to je bilo tako i sada zahvaljujem gospodinu Desu. E, 13. točka dnevnog reda, opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016. Svi dijelovi. Gospodin Denano je naš izvjestitelj, evo daj mu riječ. Mm, gospodine predsjedniče, u Svidnju sam e, e, e, dao prioritete za proračun za 2006, proračun dvije, za 2016. E, ovo mišljenje e, je dano u vrlo kratkom roku e, prije ljetnog raspusta. Rok za amandmane je 23. srpnja, a 3. rujna ćemo imati glasanje. E, imali smo vrlo malo e, vremena za kompromisne amandmane. Ja sam e, u Strasburu se sastao sa izvjestiteljima u Sjeni i predočio im nacrt izvještaja kako bismo došli do kompromisa. Koje su preporuke za odbor za proračune? Na, nažalost, kao i obično e, proračun za 2016. E, ima mnoge rezove. E, to je naravno žalosno. Mi moramo se boriti protiv toga. Imamo i smanjenje E, smanjenje obveza za plaćanje za 0,2% e, e, i smanjenje obveza za sredstva za obveze od 0,1%. Predlažem da u, u kriznim trenucima dobijemo svote koje će odmah biti mobilizirane. E, e, e, prihodi u prvom dijelu su rezana sredstva mnoge države članice su imali E, rezove u sredstvima za ruralni razvoj. Imali smo istovremeno e, programe e, za 2013. i početak razdoblja 2014. i 2020. E, moramo e, osigurati da obveze za plaćanja budu e, ispoštivana kako bismo mogli nastaviti sa ovim razdobljem. Ne razumijem zašto je komisija nije dala dodatna sredstva nakon ruskog embarga Mm, vraćam vam pažnju na potrebu da se suočavamo sa novim krizama na tržištu mm, mm, moramo biti pažljiviji pri ovim temama ovo što se događa jeste da poljoprivrednici su suočeni sa sve Eh, većim fluktuacama u cijenama voća, mm, eh, povrća i tako dalje i drugih mm, eh, proizvoda. Isto tako imamo ove školske programe voća, povrća i mlijeka. Nadamo se da će u cijeloj Uniji povećati sredstva koje dajemo za mm, povrće, voće i mlijeko u školama. Podsjećam vas također na to da je rečeno a, ako sredstva za krize ne budu iskorištena onda će biti vraćena u proračun. Mm, e, e, e čelarstvo je također važno ovdje mm, e, na, ako se ne budemo brinuli za pčele biti će ugrožena i poljoprivreda. Poljoprivreda mora imati dovoljan proračun da se suoči sa krizama. E, ona mora e, moći e, biti orijentirana na inovacije kako bi bila uspješna. Mm, ovo je, ovo je mišljenje za odbor za proračune E, mislim da se ovi prioriteti moraju unijeti u, u proračun za 2016. E, imamo i moguće kompromise koje možemo dati predočiti do rujna. E, Zgłoszone sześć osób. Pan poseł imam šest, javljenja, na za riječ. E, maksimalno vam dajem minutu po osobi. Mora još i komisija nešto reći, a nakon toga izvjestitelj. Izvolite, jedna minuta. bazo Uh, uh, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kada je gospodin Hogan bio ovdje prošlog rujna, ja sam stavljao naglasak na to koliko je važno zaštititi poljoprivredu i proračun za poljoprivredu. I u tome sam dobio i potporu ovog odbora. Naime, tada se razgovaralo o tome da će se zapravo smanjiti proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku u 2016. godini. I nismo smatrali da je to dobar korak, zato što je važno da novac poreznih obveznika trošimo razumno i da e, smatralo se da bi takvi rezovi zapravo doveli do negativnih posljedica na provedbu zajedničke poljoprivredne politike. Čitav niz sektora pati zbog e, štednje. Našim poljoprivrednicima je teško, jedva zadržavaju glavu na površini i u mojoj regiji primjerice vrlo je teško održati razinu proizvodnje, a to može zapravo u konačnici značiti 15% smanjivanja u izravnim plaćanjima. Dakle, ovo plaćanje u iznosu od 200 milijuna jednostavno nije održivo. Europski parlament treba tražiti veću razinu potpore po sektorima. Komisija je također izdvojila 1,7 milijarda iz eh, namjenskog eh, prihoda Veliki dio toga novca zapravo je preostao iz prošle godine. Mislim da taj novac treba u potpunosti odvoriti za sektor mliječnih proizvoda ili općenito za poljoprivredu, a ne smije ga Europska komisija potrošiti na druga područja koja su im draža. Europska komisija trebala bi u pregovorima s vijećem hrabro i čvrsto braniti proračun za poljoprivredu. Gospodin Rota, izvolite. Hvala lijepa. E, tako ste brzo govorili, divno, ali kada govorite tako brzo gotovo vas ništa ne razumijem. Tako je to kada e, ne razumijete dobro jezik. Mislim da se slažem ipak s onime što je Jim rekao. Slažem se sa gospodinom Nikolsonom ono, onome što je rekao vezano uz e, sektor mljekarstva. Novac dolazi iz tog sektora e, kao posljedica naknada koje se naplaćuju i poreza i mislim da ga treba zadržati u tom sektoru. Ja bih to svakako podržao. To je ono što sam razumio iz onoga što je Jim rekao. Također želim zahvaliti gospodinu Denanou na vrlo dobrom mišljenju on je zapravo uspio pokriti čitav niz tema, iako zapravo nije imao mnogo prostora za to. Ja mislim da je to već samo po sebi dovoljan dokaz dobro obavljenog posla. Želim zahvaliti gospodinu Denanovi i e, za to što je prošli tjedan sazvao sastanak izvjestitelja u Sijeni. Mislim da je to izvrsna praksa kada se pokušava riješiti ovakve stvari. Mi uglavnom podržavamo e, prijedlog, odnosno nacrt ovog mišljenja, ali da budem potpuno iskren, moram reći da se u potpunosti u Alderu um, mimoilazimo u mišljenju o ovim programima voća i mlijeka u školi. I upravo zato mi ćemo podastriti amandman vezano uz odlomak 9. Smatramo da taj stavak e, treba u potpunosti biti izbrisan i treba biti omogućeno slobodno glasovanje za članove kluba zastupnika ALDE. A nastojimo ipak biti pragmatični, s jedne strane dati potporu, a s druge uzeti u obzir razlike među nama. Na kraju želim reći da je gospodin Ranon spomenuo da postoje različite različiti takretanja e, između stupa 1 i stupa 2. E, u vijeću su usvojena proračunska pravila, ali mislim da je zaista žalosno, vrlo je tužno da nakon odluke vijeća još uvijek imamo fleksibilnost između stupova E, jedan i dva, zato što zapravo to omogućuje državama članicama da isplaćuju jedna drugu vezano uz tržišno natjecanje, a to nije nešto što će ići u korist europske poljoprivrede. No, naglašavam, jako smo zadovoljni nacrtom mišljenja koje je pripremio gospodin Delano i imat ćemo amandman vezano uz stavak 9. Gospodin Vjegas, izvolite. Hvala vam. Molim vas minutu. Hvala. Proračun je zapravo konkretni odraz nove zajedničke poljoprivredne politike o kojoj se pregovaralo 2013. godine. Glavni cilj je da se smanji udio proračuna za zajedničku poljoprivrednu politiku u proračunu Europske unije, te da se uzme u obzir liberalizacija e, tržišta mlijeka i mliječnim proizvodima te tržišta drugim poljoprivrednim proizvodima. Ta nova filozofija jest e, filozofija bez javne intervencije, ali mislim da bismo to trebali odbaciti. Mi smatramo da će se smanjiti potpora proizvođačima. Instrumenti potpore E, za prehranu mladih također se smanjuju, intervencijski instrumenti također se smanjuju, čitav niz stvari je zapravo potpuno nedosljedan. Hvala. Sljedeći govornik. Ja ću samo kratko govoriti. Poljska, defini, e, Poljska izoslanstvo ECR-u ima nekoliko e, amandmana uz ovo stalište, ali u cijelosti ga podržavamo. Tu je jedna tema vezana uz ruski embargo. E, gospodin ne opiše u svojem stalištu da će se embargo vjerojatno nastaviti i 2016. komisija mora svakako predvidjeti sredstva kako bi se u slučaju nužde poduzele i intervencije na pojedinim tržištima gdje je to nužno. Još jedna važna stvar u ovom stalištu, sredstva iz takozvane krizne pričuve, ako se ne koriste, da se vrate državama članicama ta e, sredstva trebaju ipak ostati u toj pričuvi i e, koristiti se za izravno plaćanja za sljedeću godinu i mislim da, da je to jedan mudar prijedlog u svemu ovome. Hvala. Hvala, Hvala gospodine predsjedatelju. Ja mislim da sustavno smanjivanje izravnih plaćanja predstavlja izdaju, izdaju naših poljoprivrednika. To je zapravo nešto što je trebalo poslužiti otvaranju poljoprivrednih tržišta trećim zemljama. Osim toga, znate da slobodna razmjena koja se nameće zapravo ide na štetu naših poljoprivrednika. Osim toga, smanjivanjem omotnice za zajedničku poljoprivrednu politiku za 20% i specificiranje jednog dijela tog proračuna za nepoljoprivredne projekte je zapravo na granici apsurda. Europska komisija svaki puta e, na neki način pili granu na kojoj poljoprivreda sjedi, da tako kažem. Renacionalizacija naših poljoprivrednih politika jest e, nešto što treba hitno učiniti E, zato što inače nećemo moći spasiti naše posljednje poljoprivrednike. Gospođa Kaputo, minutu. Oprostite, gospodin Kaputo, minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, bit ću vrlo kratak. Samo bih želio naglasiti neke stvari koje smatram problematičnima. Što se tiče cijelog pitanja, prevencije i zaštite jest e, zapravo dalje poticanje znanstvenih istraživanja. U europskom poljoprivrednom sektoru istraživački rad ima čitav niz slabosti i zato moramo osnažiti istraživanje kao što izvjestitelj e, navodi i zbog toga mu želim zahvaliti. Mislim da je odradio odličan posao. Također želim skrenuti vašu pozornost na pitanje praćenja i kolebanja cijena poljoprivrednih proizvoda, zbog čega su potrebne izravne mjere stabilizacije od kojih bi poljoprivrednici mogli imati koristi. Također bih želio naglasiti važnost pilot projekata. Čuli smo o evaluaciji Europske komisije, jučer je govoreno o tome. Mi u odboru za poljoprivredu čuli smo samo za jedan specifični projekt koji ide kao podrška proizvođačima. Ja bih želio da komisija podrži taj projekt. Izvolite, gospodin Jarminu. Hvala, samo kratko ću reći europska zajednička poljoprivredna politika je doista priča o uspjehu i to nije uvijek e, znak nedostatka ako se za neko područje daje manje novca ako se daje manje novca, to znači štedi se s druge strane novac poreznih obveznika. Želim zahvaliti e, izvjestitelju, imali smo i sastanak izvjestitelja u Sjeni i na, najveći broj želja našeg kluba zastupnika je uzet u obzir. U, tu se radilo i o tom kriznom financiranju e, i e, želimo zadržati i ona plaćanja za mlijeko e, i a što se tiče e, programa e, mlijeka u školama to želimo debirokratizirati i želimo cjelokupnu zajedničku poljoprivrednu politiku debirokratizirati. Hvala. Hvala. A sada komisija. Gospođa Sopčak, kako uspije vam, e, bilo bi dobro u pet minuta. Hvala lijepa. Uvaženi članovi odbora, e, Gospodine izvjestitelju, puno vam hvala. Europska komisija prima na znanje komentare koje ste iznijeli tijekom današnje rasprave, kao i mišljenje koje ste e, podastrli. Sve te vrijedne napomene tiču se nekih od ključnih aspekata financiranja zajedničke poljoprivredne politike. Kao što znate, 9. srpnja vijeće se dogovorilo oko svojeg stajališta vezano uz nacrt proračuna i primijetili ste da vijeće predlaže određene rezove, određena smanjenja. Ta smanjenja koja na izgled nisu pretjerano značajna u relativnim e, okvirima, ipak se pokazuju ključnima za provedbu reformirane zajedničke poljoprivredne politike. Spomenuli ste izravna plaćanja, organizacije proizvođača, ali isto tako učinak će se osjetiti na tehničkoj pomoći koja je od ključne važnosti za komisiju kako bi ona mogla pomoći državama članicama u provedbi nove politike. U kontekstu svih ovih izazova, kojima se suočavaju različita poljoprivredna tržišta u vrijeme vrlo teške tržišne situacije. Ali isto tako i u prvoj godini pune provedbe reforme mi zaista računamo na podršku parlamenta kako bismo obranili proračun za poljoprivredu. Ključni aspekti proračuna su već spomenuti, gospodine izvjestitelju, u vašem mišljenju. Dakle, izravna plaćanja, prva godina pune provedbe e, novog ustrojstva izravnih plaćanja. Nacrt proračuna odražava odabire država članica. Primijetit ćete u nacrtu proračuna dakle, komponentu ozelenjivanja kao i e, programe za mlade i male poljoprivrednike. Sve su to prijedlozi koji su uključeni proračun od strane komisije. Što se tiče tržišta, Sutra ćete imati priliku održati raspravu o novoj situaciji, odnosno o situaciji koja se nastavlja zbog ponovne najave ruskog embarga. Europska komisija je tijekom priprema nacrta proračuna bila bez te informacije, dakle da će se embargo nastaviti mjere koje će utjecati na proračun 2016. tada nisu bile na snazi, njima se komisija trenutno bavi. I ako će imati učinak na proračun 2016. bit će spomenute u našem pismu izmjene za EGF koji ćemo Um, predstaviti u listopadu. Dakle, sve pripreme, odnosno promjene do kojih je došlo od pripreme nacrta proračuna, kako zakonodavne, tako i one na tržištu, uzimaju se u obzir u pismu izmjene kao i običnom Kada govorimo o pričuvi, pričuva od 1,1 milijardi eura ostaje i dalje u potpunosti na raspolaganju EAGF-u. Što se tiče e, odobrenih sredstva za preuzete obveze stvari su u očekivanim okvirima. Što se tiče obveza, odnosno odobrenih sredstava za plaćanje, e, među ostalim uzimaju se i potrebe isplate po starim programima, postepeno učenje, e, uvođenje novih programa i isto tako plaćanje za ostatka iz proračuna, za proračun 2015. godine. To su neke općenite napomene. Što se tiče vaših sadašnjih e, komentara. Za porez i za namjenski prihod e, koji dolazi iz toj vrste poreza Moram reći da je to ono što se zapravo pripisuje EAGF-u i kao takvo e, namijenjeno je korištenju od strane EAGF-a. Ne predviđa se namjena e, namjenskoga prihoda bilo kakvom specifičnom sektoru prihod koji dolazi od e, poreza na mlečne proizvode ići će e, Europskom fondu za garanciju u poljoprivredi, EAGF-u. Što se tiče programa e, voća i mlijeka u školama, komisija pozdravlja amandmane koje su podastrli uvaženi zastupnici. Komisija je uzela u obzir i povijesnu provedbu i potrebe država članica. Smatramo da je prijedlog komisije kada se radi o financiranju tih programa solidan. Kada se govori o embargu, da to smo spomenuli, o tome će se razgovarati još više sutra kada se budu razmatrale mjere. Što se tiče pričuve za krizu, vi ste rekli da se ako se ne koristi, ta pričuva treba vratiti u izravna plaćanja. To je praksa, zakon i obveza komisije da vrati u izravna plaćanja neiskorištenu pričuvu što je već učinjeno početkom ove godine i plaćanja se vrše e, trenutačno od strane država članica. Mislim da sam više manje pokrila sve vaše glavna argumente. Što se tiče ksilele i prevencija i istraživanje, e, nešto su što nije sastavni dio proračuna za poljoprivredu, odnosno naslova pod koji spada poljoprivreda, već je sastavni dio drugih e, naslova u proračunu, ali nastojimo e, to uzeti u obzir i baviti se tim hitnim problemom. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Amandmane do 27. 7. E, e, molim vas. I još e, da čujemo izvijeste o sjeni. Vrlo kratko, želim reći da zapravo trebamo se oduprijeti vijeću. Mislim da smo to učinili već i prošle godine, a moramo učiniti istu stvar i ove godine i mislim da ćemo mi biti objektivni saveznici kako bismo se pobrinuli da proračun za poljoprivredu ostane na istoj razini. Činjenica jest da moramo držati sredstva u poljoprivredi jer poljoprivrednici pate. E, čuli smo od Viktora kolika je velika ta patnja, a zbog krize e, do kojih je došlo i koje nikako da završe, problemi su stalno prisutni. Ono što treba učiniti je nastojati i predvidjeti dolazak sljedećih kriza. Zahvaljujem vam na vašem doprinosu i jedna stvar koju želim reći vezano s programe školama. Ja se slažem s onime što je rečeno i nastojat ću analizirati amandmane kako bismo imali stvarni kompromis i kako bismo uistinu bili prava snaga u obrani proračuna. Hvala vam na vašim doprinosima. Hvala vam i sretno u toj borbi protiv e, vijeća. Mi ćemo vas podržavati. rekao sam do 27. E, prijedlozi amandmana, sutra se vidimo u 9 sati ujutro Nastavljamo sa e, luksemburškim ministrom e, poljoprivrede. Hvala. Dziękuję Tomaszom.